rozpoczniemy rzut start. Dragi kolege, počinjemo sastanak. Bilo bi dobro početi sastanak već sada kako ne bismo kasnili za točku dnevnog reda pod kojom se trebamo sastati sa povjerenikom. Danas e, imamo 16 e, jezika na koje se prevodi i koje možete slušati. A sada ćemo preći na glasovanje. Glasovanje vezano uz e, uredbu 1306 kroz 2013 vezano uz izravna plaćanja za kalendarsku godinu 2015. Hvala vam lijepa. Imam jedno načelno pitanje. Relativno sam nova u parlamentu, ali ako ovdje govorimo o prilagodbi izravnih plaćanja za kalendarsku godinu 2015. Zanima me kako stvar stoji e, s članovima e, odbora koji su sami aktivni poljoprivrednici. Naime, Postavlja se pitanje u, ima li to neke veze s tim je li zastupnik aktivni poljoprivrednik ili nije. Ne znam kako stvari stoje jer sam relativno nova u odboru, ali bih rado da se to razjasni. Mamy dużo aktywnych rolników, tu się wszyscy Imamo dosta aktivnih poljoprivrednika, gospodin Kalinovski, gospodin Grse, evo i ja osobno sam poljoprivrednik. Ovaj eh, koeficijent prilagodbe nam služi kako bismo imali rezervu koja bi nam služila za hitne situacije u 2015. godini. 2014. godine nismo iskoristili pričuve koje smo imale, što znači da su se ta sredstva raspodijelila među svim poljoprivrednicima i to su sredstva iz prvog stupa. Komisija i parlament pokušavaju učiniti sve što je moguće kako bi se u hitnim situacijama iskoristila sredstva iz drugih izvora kako bismo mogli na neki način e, sačuvati i tu pričuvu što je i dovelo do takve situacije da prošle godine nismo iskoristili pričuvu i ponovno smo ta sredstva mogli uvrstiti u proračun. Zbog toga ove godine želimo imati ponovno sredstva za pričuvu, ali se iskreno nadamo da ih nećemo moći morati koristiti. Ja nisam to postotno aktivni poljoprivrednik, ali vidim da je gospodin Des koji je stručnjak se javlja za riječ. Izvolite. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniču. Ne, ne osjećam da sam E, u bilo kakvom sukobu interesa, budući da više nemam e, poljoprivredni posjet, ali razgovarali smo i na plenarnoj sjednici o tom pitanju. Jedan kolega je postavio pitanje, smiju li druge, postavio pitanje smiju li drugi kolege glasovati zato što posjeduju imanje, a odgovor je bio da mogu. pani poseł, Bardzo Hvala, ali evo, vidim da imamo još pitanja. Treba li nekoga isključiti danas iz glasovanja? Dakle, postavljam čisto načelno pitanje, naime izravna plaćanja koja idu izravno na poljoprivrednike. To je dakle načelno pitanje E, oni koji su povezani s izravnim plaćanjima, koji su aktivni poljoprivrednici i članovi su e, odbora i sjede na plenarnoj sjednici, nalazili se oni u, sukobu interes, interesa. To zapravo je načelno pitanje, ne nužno povezano s današnjim glasovanjem, jer mislim da ćemo to morati razjasniti. Ne bi bilo e, dobro kada bismo se morali izlagati kritikama da ljudi sami odlučuju o svojim izravnim plaćanjima.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 ja sam poljoprivrednik, aktivni poljoprivrednik i ja primam izravna plaćanja i neću glasovati o ovoj prvoj točki danas. Eto. Pani Sanova. Buenos días. Con todo el cariño. Dobar dan. Uz svo dužno poštovanje zastupnici koja je postavila ovo pitanje, moram reći da ova rasprava zaista nema nikakvog smisla. Mi smo ovdje svi zastupnici, izravno ili neizravno izabrani i naravno da imamo, da smo na neki način povezani sa pitanjima o kojima raspravljamo. Ova rasprava zaista nema nikakvog smisla ovdje. Hvala. Gospođe Garcija, da, ja se u potpunosti slažem, slažem se sa vama, ali moram još nešto dodati. Ako primjenjujemo ovo pravilo, oni koji imaju manje od 40 godina neće moći glasovati jer bi mogli u određenom trenutku postati poljoprivrednici i dobivati izravna plaćanja za mlade poljoprivrednike. Dakle, moramo ove stvari rješavati u pravnoj službi, a ne ovdje na ovom sastanku. Mi smo sad ovdje došli kako bismo mogli glasovati i e, gospođa je malo čas rekla da svi naši birači imaju povjerenja u zastupnike i mislim da ne smijemo nikako odgađati glasovanje po ovoj točki dnevnog reda. Ja nisam poljoprivrednica, dakle nema tu sukoba interesa, ali mislim da ova rasprava nije smislena. Gospodin Lotemec. Hvala vam lijepa gospodine predsjedatelju. Lijepo molim e, kolegu da sudjeluje u glasovanju jer onda bi to značilo da ne smijemo uopće glasovati o proračunu u parlamentu jer to se odnosi na sve nas. E, jednostavno je riječ o plaćanjima koja utječu na sve nas, a ipak moramo taj proračun osvojiti, jer inače proračuna ne bi moglo biti. I zato lijepo molim sve kolege, bilo da su poljoprivrednici ili ne, da sudjeluju u glasovanju. Nadam se da smo time razjasnili ovo pitanje. Pan Rode, taka tu mi Gospodine Rode, takav je, mm, takav je bio redoslijed, ja sam rekao da će gospodin Des e, govoriti prije vas. I evo, nakon ovoga zaključujemo raspravu. Uzao sam ovdje sve one koji su se javili za riječ. Gospodin Rode. Nu skal jeg understrege, at jeg er heller ikke landmand, men jeg har da i mine 18 år... Hvala. Ja nisam poljoprivrednik, e, ali evo već 18 godina se bavim politikom i nikada nisam čuo besmisleniju raspravu. Mi ovdje želimo e, sačuvati interese. Ovdje se ne radi o sukobu interesa. Mi koji se bavimo politikom e, ne možemo ni na koji način govoriti na ovakav način o ovoj temi. Mi smo zakonodavno tijelo, nismo izvršno tijelo, mi nismo ministri. I zbog toga moramo raditi na očuvanju interesa. Naravno da svi mogu sudjelovati u ovom glasovanju i u bilo kojem glasovanju, na bilo koju temu, pa to je E, sam smisao e, našeg rada. To možete pročinati, pročitati u bilo kojem priručniku u kojem se govori o radu Europskog parlamenta. Mislim da zaista sada samo gubimo vrijeme. Ova, ova rasprava je sasvim besmislena. E, I ovo su stvari koje ne bismo trebali slušati na ovom sastanku. Ovo zaista je smiješno što ste vi sada rekli. Svi zastupnici imaju pravo glasovati i točka. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję, ale panie pośle, niektóre pokazywanie to nie jest... Hvala. Mislim da ovakvo ponašanje zaista nije primjereno u ovoj prostori. Gospodin Agnjo. Evo da odgovorim Derdesu, koji želi da glasujem jer kao poljoprivrednik prema njemu ja bih trebao glasovati, ali s druge strane ja sam član UKIP-a e, i mi imamo naše stajalište što se tiče glasovanja ovim pitanjima, zato sam odlučio da ne glasujem o ovoj prvoj točki dnevnog reda i to je sve. Zaczynamy, proszę Państwa, e, do służb Dragi kolege, mi ćemo naravno zatražiti mišljenje pravne službe o ovom pitanju, ali evo ponavljam još jednom. Ovdje se radi o sredstvima koja će služiti kao pričuva. Ukoliko se ne budu ta sredstva iskoristila, ona će se ponovno uvrstiti u proračun. Dakle, što se mene tiče, ovdje se ne radi o sukobu interesa. Ali to je moje mišljenje. Drage kolege, 27. ožujka komisija je usvojila u odluku o financijskoj disciplini i prema toj odluci komisija svake godine može predložiti e, mehanizam za financijsku disciplinu i osnovati pričuvu za hitne situacije u poljoprivredi. Parlament i vijeće imaju do 30.6.2015. godine za ulaganje e, amandmana. Parlament nema nikakav prigovor i ukoliko ni vijeće nema nikakvih amandmana u tom slučaju slučaju možemo e, se dogovoriti u ovom tekstu u prvom čitanju. Rok za ulaganje amandmana je 7.5. E, Do sada nismo dobili niti jedan amandman, što znači da možemo preći na glasovanje o ovom pitanju vezano uz stopu prilagodbe. Mislim da smo sada svi spremni. Dakle, glasujemo elektroničkim putem, otvoren glasovanje o stopi prilagodbe. Zatvaram glasovanje. Evo, upravo su mi rekli da imamo jedan glas više od strane, od Pučana, ali evo to smo sada ispravili. Gospođa Megines, želim, se, želim reći da, ću, da ja onda neću glasovati ukoliko to dovodi do zabune iz reda Pučana. Hvala. Sada imamo ispravan broj glasača. Vidimo dakle da e, je 37 zastupnika glasovalo za, 41 protiv. A sada prelazimo na 12 točku, dakle pilot projekti i pripreme radnje u proračunu za 2015. i 2016. godinu trebamo odobriti ovaj pilot projekt i pripremne radnje. Dakle, svaki zastupnik i svaki odbor imaju pravo predložiti nove pilot projekte i pripremne radnje ili zatražiti da se projekti i radnje koji su u tijeku e, produlje. Europska komisija će onda izvršiti analizu tih projekata i predstaviti nam sve mogućnosti realiziranja istih tih projekata i obično se ta analiza vrši sredinom šestog mjeseca. Zastupnici imaju pravo predložiti projekte u ime odbora, u našem slučaju i ime odbora AGRI. 25. je e, završen žok za predlaganje novih projekata u ime odbora Agri. Mi smo dobili osam predloga i sada ćemo vidjeti da li je ovaj odbor spreman e, poduprijeti te predloge. Ne, ispričavam se, dobili smo dakle 11 predloga. Sada prelazimo na glasovanje. Ovdje pred vama imate popis pilot projekata, najprije pilot projekt broj 1. Tko je za? Hvala. Ovaj projekt je odobren. Projekt broj 2. Tko je za? Hvala. Protiv? Usvaja se. Projekt pilot broj 3 za protiv, usvaja se. Pilot projekt broj 4 za, protiv, usvaja se. Pilot projekt broj 5 za, usvaja se. Nitko nije protiv. Sada prelazimo na broj 6 za, protiv. Pilot projekt broj 6 moramo to provjeriti sada. Otvaram glasovanje. Hvala. Ovaj projekt je usvojen. Molim zastupnike iz kluba SND da e, zaista dignu ruku. Sada prelazimo na pilot projekt broj 7 za protiv usvaja se. Broj 8 za protiv usvaja se. Projekt broj 9 za Usvaja se broj 10 za. Usvaja se. Pilot projekt broj 11 za. Hvala, usvaja se. Drage kolege. Evo, nisam pitao tko je protiv e, svaki put kada vidim da je većina za, ako se slažete sa takvim postavkom glasovanja. Hvala. A sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Gospodin Žode tražio riječ. Da, hvala. Želim samo privući vašu pozornost na činjenicu da ALDE će se suzdržati o glasovanju kompromisnim amandmanima na sljedeću temu i glasovat ćemo protiv. Zašto? Ne zato što smo protiv, već zbog toga što nije došlo ni do kakvih pregovora. I htio bih zamoli, zamoliti koordinatore da kažu e, izvjestiteljima u sjeni ili izvjestiteljima kada ih imenuju da oni imaju obvezu zatražiti pregovore kada rade izvješće. Ovo je parlament. U parlamentu se pregovara. A u ovom izvješću, kao i u sljedećem, nismo imali nikakvih pregovora a to je odgovornost izvjestitelja. Izvjestitelj ima obvezu pozvati izvjestitelje u sjeni i organizirati pregovore, a ne raditi sam izvješće, zatražiti tajništvo da pregleda amandmane i onda od sekretarijata također zatražiti da napravi e, kompromisne amandmane. Bilo bi dobro i pravedno ako bismo mi svi kao koordinatori to naglasili izvjestiteljima kada ih imenujemo. Svaka tema je tema o kojoj se treba pregovarati, bez obzira na to da li se radi o izvješću ili o mišljenju. Hvala. Evo, mi smo sada primili k znanju ovo što ste nam rekli i predlažem da se o ovom pitanju raspravlja na sastanku koordinatora. Evo i vi ste koordinator, te vam predlažem da tu temu otvorite na našem sljedećem sastanku koordinatora. Gospodin Auslik. Hvala vam lijepa. Ovo mogu samo podržati naime kad kada nije jasno kako izvjestitelji obavljaju e, svoj posao. Nisam siguran da je riječ o pregovorima o kompromisu. Doista moramo e, imati redoviti uredni postupak. E, riječ je o tome da dođemo do kompromisa i da svi budu uključeni, pa vas lijepo molim da to doista i navedete za sljedeći put kao točku. Bardzo dziękuję. Hvala. Evo, sada gospodin Castro. Hvala. Ja želim podržati ovo što je rekao kolega Roda. Međutim, e, kako kolega Jean-Paul Bonžon nije ovdje, moram naglasiti mišljenje o proračunu. Naime, e, odbor za proračun je vrlo brzo odradio svoj posao. Pa mislim da je čak i zbog vremenskih rokova bilo teško da izvjestitelj sve uključi u pripremne radnje. E, izvijeste danas nije tu, ali naravno bit će spreman objasniti sadržaj kompromisnih amandmana. Vjerojatno iz vremenskih razloga nije bolje uspio surađivati s klubovima zastupnika. I ja inače smatram da je dobro da se o toj temi govori na sastavku koordinatora. Hvala vam lijepa. Sada možemo prijeći na glasovanje. Jesmo li sada razjasnili kako ćemo dalje raditi? Hvala vam lijepa na prijedlogu da se i tim pozabavimo. Dakle, što se tiče informacija, a sad sam dobio e, informaciju da povremeno dolazi do problema s prijevodom na mađarski. Točka 13 glasovanje o proračunu. Znate da je održan sastanak, gospodin Fernandez je tu, o tome smo već govorili. Tekst je poboljšan, a na srpanskoj sjednici e, na plenarnoj sjednici će se o tome glasovati. Sada prelaz možemo početi. Amandman broj jedan. Tko je za? Hvala. Protiv? Hvala. Prihvaća se. Izmjena dva. Ne, ispričavam se. Moramo provjeriti amandman 1. Otvaram glasovanje o amandmanu broj 1. Hvala. Glasovanje je zaključeno. Vezano uz amandman broj 1. Imamo jedan glas viška. Aha, sad je to riješeno. Glasovanje je završeno. Hvala vam lijepa. Odbija se. E, amandman broj 2. Tko je za? Hvala. Prihvaća se. Amandman broj 3. Tko je za? Hvala. Tko je protiv? Odbija se. Amandman broj 4. Tko je za? Hvala. Prihvaća se. Amandman broj 5. Tko je za? Protiv? Odbija se. Dolazimo do kompromisa A. Elektroničko glasovanje. Glasovanje je otvoreno o kompromisu A. Glasovanje je završeno vezano uz kompromis A. Hvala vam lijepa, prihvaća se izmjena 16 gospodina Kaputa, ne ispričavam se 11. Amandman 11, gospodin Kaputa, autor, tko je za, protiv, hvala, prihvaća se. Idemo na amandman broj 12, tko je za, hvala, protiv, odbija se. Idemo na amandman broj 13, tko je za, protiv, odbija se. 14. Amandman 14. Tko je za? Protiv? Odbija se. Prelazimo na kompromis B. Elektronsko glasovanje je otvoreno. Glasovanje je završeno. Prihvaća se. Idemo na amandman 26. Tko je za 26? Hvala, prihvaća se. 27. Tko je za? Protiv? Odbija se. 28. Za? Hvala, prihvaća se. 29. Za? Prihvaća se. Amandman 30. Tko je za? Hvala, prihvaća se. 31. Tko je za? Hvala, prihvaća se. E, amandman 32 za. Prihvaćeno. Amandman 33 tko je za? Hvala, prihvaća se. Amandman 34 tko je za? Protiv? Odbija se. 36 tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 37 tko je za? Protiv? Odbija se. E, amandman 38 za. Protiv. Odbija se. Prelazimo na kompromis C. Glasovanje je otvoreno. Glasovanje je završeno. Hvala, prihvaćeno. Prelazimo na amandman 42. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 43. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 44. Tko je za? Prihvaćeno. E, amandman 45. Tko je za? Protiv? Odbija se. 46. Tko je za? Hvala, prihvaćeno. Prelazimo na kompromis D. Glasovanje je otvoreno. Glasujemo elektronskim putem. Glasovanje je završeno. Prihvaćeno. Prelazimo na amandman 52. Autor gospodin Kaputo. Tko je za? Prihvaćeno. Amandman 53. Tko je za? Hvala, prihvaća se. E, amandman 54. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 55. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 56. Tko je za? Protiv? Odbija se. 57. Tko je za? Protiv? Odbija se. 58 tko je za, hvala prihvaća se. Amandman 59 tko je za, protiv, odbija se. Amandman 60 tko je za, protiv, odbija se. Amandman 61 tko je za, hvala prihvaća se. 62 tko je za, autor Tarabela, prihvaća se. Amandman 63 tko je za, hvala prihvaća se. E, amandman 64. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 65. Tko je za? Protiv? Odbija se. 66. Tko je za? Prihvaćeno. 67. Tko je za? Protiv? Odbija se. 68. Tko je za? Protiv? Odbija se. Kompromis E. Otvaram glasovanje o kompromisu E. Glasovanje je završeno. Hvala lijepa. Prihvaća se. Amandman 75 e, tko je za? Hvala. Protiv? Otvaramo glasovanje o amandmanu 75. Glasovanje je završeno. Usvaja se. 76 tko je za? Protiv? Odbija se. 77. Tko je za? Protiv? Odbija se. Prelazimo na glasovanje o glasovanje o cjelokupnom prijedlogu. Glasovanje je otvoreno. Hvala vam lijepa. Usvaja se. Kao što smo rekli, mandat dolazi na srpanjsku sjednicu. A a glasovat će se u odboru za proračun 22. i 23 lipnja. Dolazimo na trgovinu proizvodima od tuljana. Januš Počehovski je autor. Dajem vam riječ. Ja sam založen za zaštitu tuljeva, naravno, ali e, pravo e, koje je vezan, dakle zakon o lovu je nešto što je u nadležnosti isključivo država i prema tome Evropska unija ne smije ulaziti u nadležnosti koje nisu njezine. pan Gospodine Rode, javite se za riječ. Da, imamo ovdje isti problem koji sam već spomenuo. Nisu obavljeni pregovori o ovom dosjeu, a ovo je mišljenje koje može utjecati ne samo na veliki broj ljudi, nego i na cijela društva. Sramotno je i iznimno arogantno prema ljudima na koje ovo utječe da nismo prije glasovanja o mišljenju proveli nikakve pregovore o ovom pitanju i zato bih postavio pitanje izvjestitelju zašto niste zatražili pregovore o ovom pitanju. Riječ je o načelnom pitanju. Demokracija. Hvala vam lijepa. E, izvjestitelja pitam želi li odgovoriti. Hvala vam lijepa gospodine predsjedatelju. Da, što se tiče rasprave o stajalištu, na tome nažalost nisam mogao sudjelovati zbog neočekivanih obveza u vlastitoj zemlji. Međutim, rasprava je održana, svi argumenti jesu e, predstavljeni i mislim da nešto drugo više nije potrebno. Osim toga riječ je o stajalištu o trgovini proizvodima od tuljana to um, sadrži određeno ograničenje iz humanitarnih razloga i tako bih to i promatrao. Živimo u 21. stoljeću, a humanitarni razlozi uh, jesu naša, naš zahtjev. Ne možemo prihvatiti brutalno postupanje prema životinjama, a i to je razlog zbog kojih postoje ograničenja. Tako sam barem i razumio komisiju u njenim naporima i sad je riječ o tome hoćemo li ta ograničenja prihvatiti i zadržati iznimke koje postoje za tradicionalna tradicionalne eskimske zajednice koje love tuljane. To je dakle prihvaćeno, to prihvaćamo, međutim ne prihvaćamo brutalno postupanje kod masovnog lova u nekim zemljama. O tome se radi. Riječ je o pitanju e, humanog postupanja. No, naravno, možete u glasovanju izraziti vlastito mišljenje. Riječ je dakle o ljudskom postupanju prema životinjama. A to je još jednom utvrđeno i u članku 16 u ugovorima. Hvala lijepa. Morat ću se prebaciti na svoj jezik. Hvala vam lijepa. Evo, što se ovoga tiče imamo izvjestitelja dakle koji nije bio prisutan na raspravi koju smo imali u odboru. To već samo po sebi je prilično arogantno. Također imamo izvjestitelja koji se zapravo uopće nije potrudio razumjeti sadržaj i posljedice za ljude o kojima govorimo. Inuitska društva koja e, love tuljane, nitko ne prigovara e, postupanju prema životinjama, međutim želim istaknuti da Greenpeace i VV Fund kažu da način na koji se tuljani love na Grenlandu jest održiv. Prema WWF-u možete i utrostručiti e, izlov tuljana u tim područjima i u tim društvima, a da pritom nećete ugroziti održivost a izvjestitelj to uopće nije ni pogledao, zato što on nije imao ni priliku s nama o tome razgovarati. Nema načina na koji možete samo jednostavno sjesti i pripremiti izvješće i reći ja mislim ovo, ja mislim ono i baš me briga što misle drugi. Ako je to način na koji ćete e, rješavati ova otvorena pitanja, onda izvjestitelj nije na pravom putu on je iznevjerio vlastiti zadatak. A bitno je to što nije bio na raspravi u odboru i nije uspio ispuniti svoje parlamentarne obveze time što ga ovdje nije bilo. To nije e, razumno, nije razumno u odnosu na one ljude na koje ova odluka utječe, a svakako nije pošteno ni prema ovim životinjama o kojima razgovaramo. Ovo je potrebno preraditi. Dobro. Svakome se od nas može dogoditi da tu i tamo negdje ne može biti nazočan. E, imamo nekoliko intervencija, po jednu minutu, lijepo vas molim, a onda ću još dati jednu minutu izvjestitelju. Gospođa Mojf, Hazekamp, i gospodin Hojsling. Gospodža Moj, izvolite, jedna minuta. Hvala. Hvala predsjednice. Želim reći kolegi Rodi, s obzirom da Europska zajednica nije uzimala u obzir stanovnike Grenlanda, pa ne može se uopće zanemariti grozno postupanje prema tim životinjama. I to je protivno članku 13. temeljnog ugovora Europske unije. Ja mislim da bi ljudi morali ipak uzeti u obzir groznu patnju tih jadnih životinja za vrijeme dok ih se lovi. vam lijepa. E, u ovom slučaju ne mogu podržati e, tvrdnju da izvjestitelj nije obavio dobro svoj posao. On je pripremio dobro izvješće s kojim se možemo složiti ili ne, a e, imao je i predstavnika u odboru i sada nije riječ o pravu na lov, nego o tome E, želimo li uvoziti takve proizvode i njima trgovati. U svakom slučaju možemo podržati da se prema životinjama ne smije tako postupati. Mislim da općenito mm, nemam dvojbe kada je riječ o političkim stavištima izvjestitelja, no e, on je imao kompetentnog predstavnika u odboru. Imali smo priliku tamo opsežno razgovarati o toj temi, izražena su različita stajališta i dobili smo i uvjeravanja izvjestitelja da će naše aspekte uzeti u obzir kada je riječ o ovoj problematici jer inače smo mogli nešto po tom pitanju poduzeti zajedno ja osobno nisam osobno eh, imala kontakt s odborom, ali izrazili smo želju da dođemo do kompromisa. To je jednostavno normalno parlamentarno funkcioniranje. Ne možemo prisiliti izvjestitelja da eh, dođe do kompromisa. Iz mog stavišta je stvar prilično jednostavna Danas moramo ovome glasovati jer je ovo izvješće uopće zrelo za usvajanje. Dakle, možemo samo na temelju poslovnika odlučiti hoćemo li glasovanje odgoditi ili ne, inače mm, ne možemo dalje voditi ovu raspravu. Dakle, odgoditi ili ne, to je pitanje. Hvala vam lijepa što se tiče glasovanja. To će biti četvrtoga, ako zakasnimo onda nas neće uzeti u obzir. Hvala vam lijepa na ovoj intervenciji, a iz ovih intervencija svi možemo izvući određene zaključke. I izvjestitelj ima problema s francuskim prijevodom, a sad je opet sve u redu. Dakle, svi možemo izvući zaključke iz e, ove rasprave i koordinatori i izvjestitelji i koordinatori. To je uostalom i signal za izvjestitelja da surađuje s izvjestiteljem u sjeni. U ovom slučaju dakle nema kompromisa. Nema onda razloga ni za raspravu izraženi su amandmani i onda ćemo o njima glasovati. Znači svatko o tome može zauzeti stajalište. Kompromisa nema. To znači dakle, da imamo amandmane o kojima koji će biti usvojeni ili ne. A na kraju sam rekao još da ću dati minutu izvjestitelju. Izvolite. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče. E, malo sam iznenađen zbog ovih e, osobnih napada. Takva, kao, kakav je slučaj s ovim izvješćem, takva je situacija kod brojnih drugih izvješća koja sam sastavljao e, prije u suradnji s izvjestiteljima u Sijeni. Nitko nije izrazio dvojbe vezano uz smjer samog izvješća. I prije smo donosili odluke vezano uz e, zabranu e, uvoza proizvoda od tuljana i sve je to e, pravodobno primjenje, sve je to pravodobno prodiskutirano. A što se tiče glasovanja, ne prihvaćam kritiku da sam se ogriješio o bilo kakve postupke u parlamentarnom radu. Čini mi se da je gospodin Đrode tek sada, kratko prije glasovanja, izrađio svoje kritike. Zapravo je to mogao napraviti i ranije ako ima e, prigovore vezano uz izvješće. Imali smo raspravu i sve se moglo već razriješiti. ako sada budemo razgovarali o tome da svatko ima dvojbe i slično, ne znam točno što se nekome može ne sviđati u izvješću, ali u svakom slučaju svatko ima pravo izraziti svoje mišljenje i kritizirati. Hvala. gospodin Hojsling i na kraju gospodin Rode kako bismo zaključili s ovom točkom. Ovo je jedna posebno osjetljiva tema, ovo stajalište zbog etničkog konteksta. Tu moramo nešto razjasniti. Međutim, možda izvjestitelj u tom smislu i ne može voditi ovakvu raspravu. U svakom slučaju svi mi trebamo izraziti svoje i izvući svoje zaključke, najprije gospodin Hojslinga, potom gospodin Rode. Mislim da je gospodin Rodi danas popio prejaku kavu. Ne radi se o tome da e, ugrožavamo dostojanstvo kolege. Ako izvjestitelj ne želi e, postići kompromis, to je njegova stvar. Ne možemo ga zbog toga kritizirati. Mislim da moramo malo sniziti e, ton i voditi sadržajnu raspravu Naravno možemo o ovoj temi još razgovarati, ali u svakom slučaju ovako raspravu ne možemo voditi. Ispričavam se, ali za to više nemam razumijevanja. Dobro, gospodin Rode, lijepo vas molimo da završimo s ovim razgovorom. Jeg kunne ikke drømme angribe rent personligt. da krenem s osobnim napadom na izvjestitelja kojeg uopće ne poznajem. Ono što ja ovdje napadam je naš način rada. Sad je prošlo šest godina od kako sam e, zastupnik ovog parlamenta, a već četiri godine sam koordinator. I do sada nisam nikada vidio niti jednu e, temu na koju se nisu sazvali pregovori. Izvjestitelj to mora napraviti, a isto tako obvezno je da bude prisutan prilikom rasprave u odboru o toj tematici, o njegovom izvješću. Nisam ja taj koji treba nazvati izvjestitelja i zatražiti ga da se otvore pregovori. Ne, to on treba napraviti. Ovo je pitanje načela i sadržaja. Ne možete reći da zato što se svi slažemo oko sadržaja da se ne moramo sastati i razgovarati. To nije tako u parlamentu. Moramo pregovarati o tematici o kojoj je netko odgovoren. Pogledamo li sada na klub liberala, htio bih jednostavno reći da ako želite glasove liberala, to će biti moguće jedino ako se prethodno otvore pregovore. Mi nećemo odobriti ništa o čemu nismo unaprijed mogli razgovarati. Ovdje zatvaram ovu raspravu, ali moram dodati jednu primjedbu. Pregovori su zaista nužni kako bismo postigli kompromise. A u ovom su slučaju svi amandmani stavljeni na glasanje. Prema tome svatko od nas moće se izjasniti o tom amandmanu. Niti jedan amandman nije isključen. Ali ću odmah reći također da je amandman 26. E, bio povučen. Sada sam vam objasnio postupak Komisija, e, vijeće i parlament su taj e, dokument usvojili 2009. godine. Radi se dakle o dokumentu u kojem se zabranjuje trgovanje proizvoda od tuljana u Europskoj uniji i Kanadi, a Svjetska trgovinska organizacija je tražila da se o tome radi zato e, što smo to morali ponovno otvoriti zbog rezervi koji su u tom smislu imao VTO. E, nadležni odbor za ovo je odbor za unutarnju trgovinu IMKO, Mi ovdje dajemo mišljenje a 4. E, lipnja naše mišljenje kao i mišljenje drugih e, odbora će biti stavljeni na glasanje u odbor IMKO. Prelazimo sada na samo glasanje. Prvi ćemo amandmane 33., 34., 37., 38. i 48. glasamo zajedno. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman broj 4. Tko je za? Hvala. Usvaja se. Amandman 32. Ne razmatra se. Prema tome, amandman prvi, tko je za? Hvala. Usvaja se. Amandman 35. Tko je za? Protiv. Odbija se. Amandmani 37. i 38. koji su identični. Glasamo njima zajedno. Tko je za? Protiv. Odbija se. Amandman 40. Tko je za? Protiv. Odbija se. Amandman 41. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 42. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 31. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 47. Tko je za? Protiv? Molim provjeru, e, elektroničku provjeru na 47. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandmani 7 i 8. 8, Sedmi i osmi amandman zajedno u bloku. Ne, amandman 50. Za, protiv. Odbija se. Amandman 50. Ne, ispravlja se predsjednik 46. 5 i 46 zajedno tko je za, protiv, odbijaju se. Elektronska provjera, elektronička provjera za 5. i 46. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijaju se. 49. i 51. Tko je za? Protiv? su odbije se. Amandman drugi. Samo trenutak. 52. Tko je za 52? Protiv? Odbija se. 53. Tko je za usvaja se. Amandman 54. Tko je za? Usvaja se. Ne, ne razmatra se o 55. jer smo usvojili 55. Dakle, amandman 55. Tko je za? Protiv odbija se. Amandman 56. Tko je za? Protiv provjerimo. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se amandman 57. Šesti. 50. E, tko je za protiv? Odbija se. Amandmani 7. i 8. Tko je za? Protiv? Odbijaju se. Amandman 9. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 17. Ne, se ne razmatra. 21. E, kolegice Ribeiro. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Amandmani 16. E, i 18. Tko je za? Protiv? Protiv? Provjerimo Mislim da se ti amandmani odbijaju, međutim, ponovno otvoram glasanje o 16. i 18. Hvala, zatvaram glasanje. Odbijaju se. Amandman 22. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Amandman 12. Tko je za? Protiv? Odbija se. 14. Tko je za? Hvala, usvaja se. Amandmani 10 i 13 zajedno u bloku. Ne, 10 i 13 se ne razmatraju, oprostite. Prema tome amandman 15. Ne, oprostite još jednom, tajništvo mi kaže da ćemo ipak glasati o 10. i 13. amandmanu. Tko je za? Protiv? Odbijaju se. Amandman 15. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 11. Ne razmatra se. 23. E, Tko je za? Protiv? Odbija se. 25. tko je za? Protiv? Usvaja se. 24. Traži se provjera za amandman 25. Glasamo. Otvaram glasanje. Izvolite. Molim vas da e, radite polakše jer ako ništa, bar je prijevod na njemački tako spor, tako da znate koji nam daju koordinatori ne odgovara onome što vi tražite. Dobro, hvala. A sada eh, amandman 25. Otvaram glasanje. I tu glasamo elektroničkim putem. Zatvaram glasanje. E, zaključeno i odbija se amandman 24. Ko je za? Protiv? Odbija se. 26. se ne razmatra kao što smo već malo prije rekli, a traži se da provjerimo 24. amandman otvoram glasanje. Dakle, 26. amandan, zatvoram glasanje. Odbija se. 26. se ne razmatra. 27. tko je za 27. amandman? Usvaja se. Amandman 28. se ne razmatra. Ne, predsjednik se ispravlja. Prelazimo sada na ovako izmijenjen mm, prijedlog mišljenja. Ne, oprostite, oprostite. Preostalo su još dva amandmana, broj 3 i 30. Dakle, a tko je za amandman treći? Protiv, odbija se. Amandman 30 protiv, usvaja se. Sada glasamo o mišljenju u cijelosti sa svim amandmanima. Otvoram glasanje. Zatvaram glasanje. Hvala lijepa, mišljenje se usvaja. Sada e, prelazimo na sljedeću temu o izmjeni direktive iz 2003. te 35 i izvjestitelj je Jan Hojtma, a nadležna i odbor je odbor za okoliš. Dakle, izvjestiteljima riječ. Želite li se javiti? Ne, izvjestitelj se ne javlja za riječ, pa ćemo onda izravno preći na glasanje. Kompromisni amandman A. Dakle, o tome ćemo glasati elektroničkim putem, sve kompromisne amandmane, ali nećemo kompromis A, nego kompromis 1. Otvoram glasanje. Kolega Des, izvolite. Lijepo vas molim da još jednom glasujemo jer smo bili mišljenja da glasujemo o prvoj točki, ali zapravo je o kompromisu. O čemu mi sada glasujemo? O kojoj točki? Sada glasamo o e, prvoj točki. Odnosno, glasamo o kompromisnom amandmanu broj 1. I kao što sam ranije rekao, sve radimo elektroničkim putem, sve kompromisne amandmane. Otvaram glasanje. Otvaram glasanje. Glasajmo sada, molim. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Prelazimo sada na drugi dio kompromisno. Zamjena od 2020. do 2025. Tko je za? Tko je za taj drugi dio? Molim dizanjem ruke. Tko je za? Protiv? Odbija se. Tražite provjeru elektroničkim putem. Izvolite, otvaram provjeru. Zatvaram glasanje. Odbija se. E, Pređemo sada na amandman 68. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 69. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 71. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 72. Tko je za? Usvaja se. Amandman 73. Za? Protiv? Odbija se. Amandman 74. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 75. Tko je za? Usvaja se. 76. Tko je za? Protiv? Provjerimo. E, otvaram glasanje na 76. amandman. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 77. Za. Hvala. Usvaja se. Sada prelazimo 78 za, protiv, odbija se. Amandman broj 10. 79 i 81 skupno glasovanje za, protiv, usvoja se. Zatim 80 za, protiv, odbija se.

Skupno glasovanje za, protiv, odbija se. Amandman 90 za, usvaja se. Amandman broj 11 za. Hvala, usvaja se. 91 za. Protiv. Odbija se. 92 za. Protiv. Odbija se. 93 za. Protiv. Odbija se. Amandman broj 94 i 95 za. Usvaja se. Hvala. 96 za. Usvaja se. Hvala. Amandman broj 97 za, protiv, odbija se. Zatim prelazimo na amandmane broj 98, 99, 100 i 101. Ne. Ispričavam se, ipak ćemo provjeriti amandman broj 97 putem elektroničkog glasovanja. Otvoram glasovanje. Zatvoren glasovanje. Odbija se. Dakle, isti rezultat. Prelazimo na amandmane 98, 99, 100 i 101. Skupno glasovanje za. Hvala, usvaja se. Amandman broj 102. Za, protiv. Odbija se. Amandman broj 103. Za, To je amandman broj Dor, amandman gospodina Dorfmana. koji je protiv? Usvaja se. Amandman broj 12. Za. Hvala. Usvaja se. Amandman broj 104. Za. Protiv. Odbija se. Amandman broj 105. Za. Protiv. Odbija se. 106 za. Usvaja se. Amano broj 13, 107, 108, i 113. Skupno glasovanje za. Hvala, usvaja se. Amano broj 109 Predsjednik se ispričava. Prelazimo na amandmane 110, 111 za, protiv, odbija se. Amandman broj 112. Za, protiv, odbija se. 113. O njemu nećemo glasovati. Prelazimo na amandman 114. Za, protiv, odbija se Odbija se. Amandman 115 za. Protiv. Usvaja se. 116 za. Protiv. Odbija se. 117 za. Protiv. Odbija se. Amandman broj 118 za. Protiv. Ovo ćemo provjeriti. otvoram glasovanjem. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman broj 119. Za. Protiv. Odbija se. 120. Za. Protiv. Odbija se. 121. Za. Protiv. Odbija se. Amandmani 122, 123, 124 za, protiv, odbija se. Amandman broj 125. Želite da provjerimo ova tri amandmana o kojima smo skupno glasovali. U redu je otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje. Odbija se. Dakle, potvrđen je prethodni rezultat. Prelazimo na amandman 125. Odbija se 126. Za, protiv. Odbija se 127. Za, protiv. Odbija se amandman 128. Za, protiv. Odbija se. Amandman 129. Za, protiv. Odbija se. 130. Za, protiv odbija se, ali nisam sasvim siguran, predlažem da se to provjeri. Amandman 130, otvoran glasovanje, zatvoran glasovanje. Odbija se. 131 za, protiv, odbija se. 132 za, protiv, odbija se. 134 za, protiv, odbija se. 133 za, protiv, odbija se. Želite da provjerimo? U redu. Dakle, amandman 133, otvoran glasovanje, zatvoran glasovanje, hvala. Odbija se. Prelazimo na amandman 135 za, protiv, Odbija se. 136 za. Protiv. Usvaja se. 137 za. Protiv. Odbija se. 138 za. Protiv. Odbija se. 139 za. Protiv. Odbija se. Amandmani 140 i 141 za. Protiv. Usvaja se. 142 za, protiv, odbija se. 143 za, dakle amandman 143 za, protiv, odbija se. 144 za, hvala, usvaja se. Amandmani 145 i 146 za, protiv, odbija se. Amandman 147 za, protiv, odbija se. 148 za, protiv, odbija se. Amandman 149 za, protiv, odbija se. 150 za, protiv, odbija se. Amandman 151 za, protiv, odbija se. Amandmani 14, 152, 153 i 154 za, protiv, usvaja se. Prelazimo na Amanan 155 za, protiv, odbija se. Amanan 156 za, protiv, to ćemo provjeriti. Dakle, Amanan 156, otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Odbija se. Amandman 157 za protiv usvaja se. 158 za hvala usvaja se. 159 za protiv odbija se. Želite provjeriti? U redu. Dakle, amandman 159, otvoren glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 160 za. Hvala, usvaja se. 161 za. Hvala, usvaja se. 162 za. Protiv. Odbija se. 163 za. Protiv. Odbija se. 164 za, protiv, odbija se. 165 za, protiv, odbija se. 166 za, protiv, odbija se. 167 za, protiv, Odbija se. 168 za, protiv, odbija se. Amandman 169 za, protiv, odbija se. Amandmani 15 i 170 za, hvala, usvaja se. 171 za, protiv, odbija se. Amandman 172 za, protiv, Odbija se. Amandman 173 za, protiv, odbija se. Amandman 174 za, protiv, odbija se. Amandmani 16 i 175 za, usvaja se. Amandmani 176 i 177 za, protiv, odbija se. Amandman 180 za, protiv, odbija se. Amandman 17 za, usvaja se. Amandman 181 za, protiv, odbija se. 182 za, 182 za, protiv, odbija se. 183 za, protiv. Provjerimo sada to. 183. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Odbija se. Amandman 118. Izvjestitelj amandman za usvaja se 19. Da. Usvaja se 178 i 179. Zajedno glasujemo ova dva amandmana za, protiv, odbija se. Zatim amandmani 184 i 185 za, protiv, odbija se. Prelazimo na amandman 20. E, izvjestitelj amandman za, Hvala, usvaja se. Amandman 186. Usvaja se. Sada 187 za. Hvala, usvaja se. Amandmani 188 i 189 za. Protiv. Odbija se. kompromisni amandman, alternativni kompromisni amandman broj 1, elektroničko glasovanje. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Odbija se. Prelazimo na amandman 190. Za, protiv, Odbija se. Amandmani 191 i 192 za. Usvaja se. Amandman. Želite provjeriti? U redu. Provjerujem amandmane 191 i 192. Otvara glasovanje. Zatvara glasovanje. Usvaja se. Prelazimo na amandman 193. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandmani 194 i 195 za, protiv. Ovo ćemo provjeriti. Dakle, sto 194, 195, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 196 za, protiv, odbija se. Amandman 197 za, protiv, odbija se. Amandman 198 za, protiv, usvaja se. Amandman 199 za, protiv, odbija se. Amandmane 200, 201 i 202 za, protiv, odbija se. Amandman 203. Želite provjeriti amandmane o kojima smo prethodno glasovali, dakle amandmani 200, 201 i 202, otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman broj 203. Za, protiv, odbija se. Amandman 204. Za, protiv, odbija se. Amandmani 205 i 206 za, protiv, odbija se. Amandman 207 za, protiv, odbija se. Amandman 208 za, protiv, odbija se. Amandman 209 za, protiv, odbija se. Amandman 210 za, protiv, Odbija se. Amandman 211 za. Protiv. Odbija se. Amandman 212 za. Protiv. Odbija se. Amandman 213 za. Protiv. Odbija se. Amandmani 214, 215 216 za. Protiv. Odbija se. Amandmani 217, 218, 219 i 220 za protiv, odbija se. Amandmani 221, 222 za, protiv, odbija se. Amandman 223 za, protiv, odbija se. Amandman 224 za, protiv, odbija se. Amandman 225 za, protiv, odbija se. Alternativni Kompromisni amandman broj 2. Otvoram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 227 za, protiv. Odbija se. 228. Sada prelazimo na amandman 228. Za, protiv, Još jednom, dakle, amandman 228 za, protiv, odbija se. Kompromisni amandman broj 2. Otvoram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Gospodin Agnu traži riječ. Na engleskom prevodu se tražilo da glasujemo o kompromisnom amandmanu broj 3. Ne, ne, ne, ovdje smo sada glasovali o kompromisnom amandmanu broj 2. Možda se nisam dobro izrazio, ali se radi o kompromisnom amandmanu broj 2. Dakle, kompromisni amandman broj 2 je usvojen. Prelazimo na amandman 231. Za, hvala, protiv, usvaja se. Amandmani 22, 232, za, Hvala, usvaja se. Amandman 23 za, protiv, odbija se. Amandman 24 za, protiv, odbija se. Amandman 25 za, protiv, odbija se. Amandman 26 za, protiv, odbija se. Amandman broj 1. Izvjestitelju amandman za, usvaja se. Amandman broj 27 za, protiv, odbija se. 28 za, protiv, odbija se. Amandman 29 za, protiv, odbija se. Amandman 30 za, protiv, odbija se. Amandman 31 za, hvala, usvaja se. Amandman 32 za, protiv, odbija se. Amandman 33 za, protiv, ovo ćemo provjeriti. Dakle, amandman broj 33. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Odbija se. Amandman 34. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 2, izvjestitelj je za, usvaja se. 35 za, protiv, odbija se. Amandman 36, tko je za? Prihvaća se. 37, tko je za? Protiv, odbija se. 38, tko je za? Protiv, usvaja se. 40, 41, 42. Tko je za? Protiv? Odbija se. 43. Tko je za? Protiv? Odbija se. 39. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 3. Tko je za? Prihvaća se. Kompromisni amandman broj 3. Elektroničko glasovanje. Glasovanje je otvoreno. Kompromisni amandman broj 3. Glasovanje je završeno. Usvaja se. Prelazimo na amandman 4. 5. Izvjestitelj je da. Za. Hvala lijepa. Usvaja se 47. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman šest. Izvjestitelj je za. Tko je za? Usvaja se. 48. Tko je za? Protiv. Odbija se. Amandman 49. Tko je za? Protiv. Odbija se. Amandman 50. Tko je za? Protiv. Odbija se. Amandman 51. Tko je za? Protiv. Odbija se. Amandman 52. Tko je za? Protiv. To ćemo provjeriti. Amandman 52. Glasovanje je otvoreno. Glasovanje je završeno. Usvaja se. Amandman broj 7. Izvijestite je autor tko je za? Broj 7. Protiv? Protiv? Odbija se. Kompromisni amandman broj 4. Otvaram glasovanje o kompromisnom amandmanu broj 4. Glasovanje je završeno. Usvaja se. Prelazimo na amandman 59. E, Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 60. Tko je za? Protiv? To ćemo provjeriti. Amandman 60. Glasovanje je otvoreno. Glasovanje je završeno. Hvala. Odbija se. Amandman 61. Tko je za? Protiv? Otvaram glasovanje o amandmanu 61. Glasovanje je završeno. Odbija se. Amandman 62. Tko je za? 62. Tko je protiv? Odbija se. Amandman 9. Izvjestitelja. To ćemo... Ne, moramo provjeriti 62. Glasujem elektroničkim putem. Glasovanje je završeno. O 62. Odbija se. Amandman 9 izvjestitelja. Tko je za? Hvala lijepa, usvaja se. Amandman 63. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 64. Tko je za? Protiv? To ćemo provjeriti. Amandman 64. Glasovanje je otvoreno o amandmanu 64. Glasovanje je završeno. Dva glasa za većinu. A sada prelazimo na amandman 65. Tko je za? Protiv? Odbija se. To je to. Došli smo do e, glasovanja o izmjenjenom prijedlogu. Otvaram elektronsko glasovanje. Glasovanje je završeno. Glasovanje je završeno. Usvaja se. Želi li izvjestitelj još nešto reći? Izvolite, imamo još vremena. Ne želite? Netko drugi? Ne. U redu. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem na vrlo urednom glasovanju. Sve je iznimno glatko proteklo. Hvala na tome. A sada imamo malo vremena za kavu, a povjerenik dolazi u 11 sati. Lijepo vas molim da točno u 11 sati budete ovdje, jer eh, povjerenik će sigurno doći na vrijeme. Dakle, imamo pauzu do 5 do 11. Izvolite. zaista po przerwie, zgodnie z zapowiedzią. Dame i gospodo, nakon stanke, kao što smo i obećali, nastavljamo s radom. Tu je očekivani i važan dio našeg sastanka, to je dijalog s povjerenikom. Gospodine povjereniče, srdečno pozdravljam vas i vaše izaslanstvo i kao što sam rekao započet ćemo sa strukturiranim dijalogom e, prema točki 1 priloga 4 okvirnog sporazuma o odnosima između parlamenta i komisije članovi komisije svake godine moraju započeti dijalog s odgovarajućim parlamentarnim odborima s kojima surađuju kada je riječ o provedbi programa rada komisije za tekuću godinu i o pripremama drugih zadataka. Na temelju ovog dijaloga svaki parlamentarni odbor treba u pisanom obliku Eh, izvijestiti o ishodu konferenciju predsjednika odbora, a znate da je na čelu predsjednik Buzek, a predsjednik, eh, konferencija predsjednika odbora treba potom usvojiti sažeto izvješće u lipnju i podnijeti ga konferenciji predsjednika. dakle šefovima klubova i predsjedniku parlamenta. I potom na srpenskom zasjedanju parlamenta usvojit će se posebna odluka, odnosno rezolucija, pa bih ja predložio da nam se najprije obrati povjerenik, a potom predlažem da nam se obrate predstavnici klubova i potom povjerenik može odgovoriti nakon njihovih intervencija, a nakon toga se mogu obratiti svi zainteresirani u dvorani. Znate da postoji i dopis koji je došao jučer. On sadrži cijeli niz informacija koje u velikoj mjeri proširuju naše spoznaje s obzirom na ovu razmjenu s povjerenikom. Dakle, započinjemo s ovim dijelom sastanka. Dajem riječ povjereniku. Izvolite. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici. Drago mi je što imam priliku razmijeniti mišljenja s vama i razgovarati o područjima od uzajamnog interesa. Strukturni dijalog vitalni je element interinstitucionalne suradnje, on nam omogućuje da pratimo što se zbiva u području poljoprivrede na vrlo otvoren način kolege pod vodstvom predsjednika Junkera vrlo je zainteresiran za održavanje vrlo produktivnog dijaloga s ovim domom i imati struktuđen dijalog kada god je to moguće i vrlo drago mi je što sam povezan s tim ciljem. Kada sam e, vam se obratio u rujnu prošle godine, nad, rekao sam, izrazio sam nadu da ćemo pozitivno oblikovati e, ovaj sektor i nadam se da ćemo taj ambiciozni cilj i ostvariti, već vas uvjeravam da se program rada komisije i ostvaruje na svrhovit način. E, obećao sam i da ću posjetiti sve države članice i drago mi je što sam dobio e, važne povratne informacije od poljoprivrednika, od ljudi na stručnim razinama, od ljudi koji izravno neizravno rade u e, sektoru hrane i pridonose na smislen način a kao predstavnici e, tih primatelja vaš doprinos je iznimno bitan, pa bi mi bilo drago čuti poruke koje danas imate vezano uz razvoj u području poljoprivrede, ali i u razvoju našeg programa rada za 2016. Možda se u nečemu ne slažemo, ali moramo imati zajednički cilj, a to je osigurati najbolju i najučinkovitiju politiku za europske, europsku poljoprivredu i poljoprivredne zajednice, a europska poljoprivreda mora ostati pravi generator rasta i radnih mjesta u ruralnim područjima i u e, području konkurentnosti. E, trebamo izbjeći dodatnu birokraciju, a glavna svrha ove razmjene mišljenja je da poslušam što vas brine, e, kako je vaše stalište o ostvarivanju programa za 2015. i želim čuti i vaše ciljeve i prijedloge oko toga što trebamo uključiti u program za 2016. Nadam se da ću imati priliku predstaviti vam i neke konkretne inicijative koje se odvijaju od mog stupanja na dužnost povjerenika E, mislim da oni e, nude platformu za daljnji napredak i bit će mi drago ako te mjere možemo iskoristiti za daljnju suradnju sa zastupnicima ovog parlamenta kako bismo ostvarili ciljeve za europski poljoprivredni sektor. Kao što znate, veliki naglasak stavljam na pojednostavljenje. Znate da sam nedavno e, naveo cijeli niz, najavio cijeli niz mjera kako bi se pojednostavila zajednička poljoprivredna politika, pa smo zbog toga i promijenili smjernice. To mogu detaljno pojasniti ako tako želite. A također smo naveli i okvire i druge mjere za pojednostavljenje u ovom području. Eto, to su moje uvodne napomene. Nadam se da bi bilo produktivnije, naravno i za mene i za zastupnike, kako bih, ako bih mogao čuti pitanja i komentare predstavnika građana. Hvala. Hvala vam lijepa. To je jako dobar prijedlog. Prvi će od koordinatora dobiti riječ gospodin Des. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Zahvaljujem povjereniku gospodinu Hoganu na današnjem dolasku u okviru strukturnog dijaloga i smatram da je vrlo bitno da imamo ovu razminu, a mogu i potvrditi gospodine povjereniče da ste uvijek spremni obratiti se parlamentu i dosta toga se u pozitivnom smislu promijenilo u odnosu na prethodni saziv. No u ime kluba koji predstavljam E, postoje teme koje, o kojima ćemo morati razgovarati. E, razgovarali smo o reformi poljoprivredne politike, ali imate i druge nadležnosti, no u okviru e, reforme poljoprivredne politike određeno je da nakon jedne godine ovaj postupak ozelenjivanja se mora revidirati, odnosno evaluirati, a to je veliki izazov i za nas i za vas Naime, u ovoj godini primjene u praksi e, donesene su brojne teške odluke, a to sada moramo analizirati. E, službenici u lokalnim uredima e, su, pitali, su rekli mom sinu pitaj svog oca kako je to zapravo zamišljeno, kako će se ta reforma provesti, a ja sam zapravo smatrao da bi bilo jako razumljivo i jako e, dobro, ali političku većinu nismo imali, da malo pričekamo s tom e, primjenom. Međutim, gdje su veliki problemi? E, kod nas mogu utvrditi sljedeće dvostruko poticanje u prvom stupu i u drugom stupu to je jednostavno nešto što prouzročuje jako puno e, birokracije i tu se mora nešto napraviti kako bi se stvari pojednostavile. Ono što je također komplicirano je i to što su države članice nadležne. Komisija ne može uvijek utvrditi da se utvrđuju e, točke onoga što je jako dobro za okoliš. Međutim, u Njemačkoj se uspostavilo kada imamo traktore koji, vode kroz, koji voze kroz takva područja, da je to potrebno konkretno izračunati što raditi u takvim slučajevima. Sve to mora biti u interesu i o ekoloških programa. Puno toga moramo napraviti, a i želim se osvrnuti na još jednu zadnju točku kada je riječ o kontroli za ovu prvu godinu. Gospodine povjereniče, tu e, moramo pronaći zajednički jezik i sa sudom kako bi se sve ispitalo i za druge godine. Naime, poljoprivrednici gotovo nisu u mogućnosti to konkretno i korektno e, primijeniti jer zadnje odluke su donesene u svibnju i praktički je nemoguće u ovom rastoblju primijeniti ono što se propisuje i zbog toga moramo imati i druga mjerila prilikom kontrole. A još nešto želim reći, gospodine povjereniče, kada govorimo o pojednostavljenju e, poljoprivredne politike, onda su nužne intervencije u temeljno pravo. E, bez toga neće ići. E, time ne dovodimo u pitanje poljoprivrednu politiku, i ne kažemo da je sve otvoreno, no prije, prije toga je moguće s državama članicama dogovoriti koje točke u temeljnom pravu trebamo promijeniti kako bi se reforma e, provela, no reći da se to može napraviti bez osnovnog zakonodavstva, tu imam velike dvojbe i u tom smislu mislim da nešto moramo promijeniti, ne mogu sad sve te točke e, navesti, ali što se tiče primjene trebaju nam jasne smjernice E, kako bi i upravljanje time bilo bolje i sama upravna tijela nisu sigurna oko e, glavnih smjernica kako bi se ova komplicirana reforma trebala e, provesti. U svakom slučaju ćemo sigurno i čuti kritike da smo i mi kao parlament su odgovorni jer su stvari postale kompliciranije. Moramo raditi na tome da poljoprivrednici dobiju mogućnost upravo kod mjera ozelenjivanja da mogu fleksibilno reagirati i da e, ne budu u borbi u okviru ove Europe od 28 država članica, nego da surađujemo s komisijom na promjenama, a pojedine točke koje imamo u fokusu e, dobile su već puno prijedloga vezano uz reformu i ako komisija uzme u obzir te prijedloge, onda ćemo svakako imati mogućnost da poljoprivrednu reformu provedemo na način e, koji će biti zadovoljavajući i za poljoprivrednike i za upravu, a ciljevi e, te poljoprivredne politike će biti ostvareni. I mi kao poljoprivrednici želimo da poljoprivredna reforma bude učinkovita, da se mjere primjenjuju, no kako sada stvari stoje, neki poljoprivrednici nerado se u to upuštaju i moramo jednostavno osigurati bolju suradnju s poljoprivrednicima kako bi e, sve to skupa bilo manje komplicirano. Hvala. Hvala vam lijepa. Moramo ograničiti vrijeme za intervencije. Grazie, grazie presidente. Hvala predsjedniče, hvala i e, povjereniče što ste još jednom došli na sastanak odbora kako bismo govorili o budućnosti naše poljoprivrede. U e, našem odboru uvijek ćete naići na potporu kada god budete govorili o tome da treba smanjiti birokraciju. Naš će parlament uvijek dakle biti uz vas. Kao što znate, mi smo tražili za jednu i izglasali zajedničku poljoprivrednu politiku koja će biti zelenija. Ono što nas brine je da to oznamenjivanje se pretvori u prevelika složenost e, za poljoprivrednike. Vi govorite o pojednostavnjivanju, nama je to drago čuti. Bojim se jedino da će e, ta, e, to pojednostavljanje se načiniti na način na koji se neće omogućiti puno promjene. Zato vas pozivam da radimo na reviziji kojom će se omogućiti da se odlučno smanji birokracija. Želimo zeleniju zajedničku poljoprivrednu politiku, ali želimo isto tako da naši poljoprivrednici se mogu nositi s konkurencijom na tržištu. Brine nas također i pitanje zapošljavanja. Možda svi još nisu svjesni činjenice da u ovih nekoliko godina gospodarske krize mogućnost zapošljavanja se otvara upravo u poljoprivredi. Htjeli bismo da se našim poduzećima više pomogne na tom planu i želimo imati poljoprivredu koja će se bolje moći nositi s izazovima na svjetskim tržištima jer tržišta će biti e, sve promjenjivija, a e, kolega Des je upravo govorio o tome da nije potrebno toliko davati potpore poljoprivrednicima, već instrumente koji će im omogućiti da se nose s rizicima promjenjivih cijena koji su e, nešto što će biti sve prisutnije u poljoprivredi. Jučer na plenarnoj sjednici smo rekli da je vrlo važna dostava voća i povrće u školi i želimo da e, Europski parlament ne izgubi mjesto su odlučitelja. Vijeće, znamo, kreće u jednom drugom pravcu. Molim povjerenika da nas ne zaboravi. Uvjereni smo da ćemo tu uredbu moći ipak dobro zaključiti baš kao i na temu s izvjestiteljem Hojzlingom, gdje se nadamo da ćemo poboljšati rad što ga je načinila Europska komisija. Neću sada više duljiti, ono što mi tražimo od vas povjereniće da nam omogućite da više radimo na tom sektoru, a ne da jednostavno ne budemo e, u e, situaciji kada se nema želje da se donesu novi zakonodavni akti. Jer poljoprivredi su potrebni novi zakonodavni akti, a mi smo tu da vam u tom poslu pomognemo. E, hvala lijepa je pleba glavni e, ravnatelj e, opće uprave za poljoprivredu je također ovdje s povjerenikom kojem želim reći dobrodošli. Sada zastupnik Nikolson ima riječ. Hvala. I, ja e, želim pozdraviti kao i kolege to što ste došli ovamo jer imamo jako veliku odgovornost svi koji nas bavimo poljoprivredu. Ja i svi kolege koji su tu u Europskom parlamentu. Ja sam tu već 26 godina i ne sjećam se nikada je svinjogojstvo, e, uzgoj janjetine, mliječna industrija. Dakle, da svi ti sektori istovremeno propadaju, izumiru. Svaki sektor je povremeno bio u krizi, ali ne sjećam se da je toliko sektora istovremeno bilo u krizi. Uz tu potku bih eh, htio eh, vam se obratiti na temu eh, na koju ja sada pišem izvješće. Među najvećim izazovima i problemima je upravo ta promjenjivost e, cijena na koju se upravo osvrnuo gospodin De Castro. Da, e, politika je takva kakva je i život je takav jeste. Ali e, mlječna industrija je u krizi. To su jako izazovna vremena za taj sektor. A radi se zapravo o sektoru gdje ima puno obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Ima puno takvih takvih e, poduzeća u Europi. Nitko nije mogao predvidjeti oluju koja je pogodila taj sektor. E, bilo je e, puno, puno problema i po peti put za redom je došlo do serije pada cijene. A ono, područje iz kojeg ja dolazim je ono gdje se stalno e, e, sada moraju prodavati ispod proizvodne cijene. Postoje problemi sa Kinom, Rusija je nametnula e, sankcije i moramo se nositi dakle sa svim tim stvarima. S obzirom dakle na situaciju na tržištu, htio bih znati kako vi procjenjujete situaciju i hoće li se situacija poboljšati u sljedećih nekoliko mjeseci? Što o tome dakle misli komisija? Mogu li vas također zamoliti da nam kažete e, da li želite pojačati ulogu observatorija tržišta? Morate im omogućiti da taj observatori što ranije da E, podatke, da zaista mogu u stvarnom vremenu dati te podatke kako bi se odluke na njima donosile. stalno govorim, mi u Europi ne bismo morali čekati što će se dogoditi na Novom Zelandu ili u SAD-u. Mi moramo biti pretvodnici u mliječnoj industriji u svijetu. E, e, još jedno pitanje vezano za proračun. O tome ste govorili prvi puta kad ste došli na sastanak ovog odbora. E, jučer je izvojeno nekih 63 e, milijarde eura za zajedničku poljoprivrednu politiku. Ja želim braniti e, proračun za poljoprivredu. To je jedan od glavnih problema u zajedničkoj poljoprivrednoj politici. Znamo svi da živimo u e, vremenima kada je financijska situacija teška i od svih se traži da stegnu kajševe. E, krajem ove godine više neće biti i e, isplata gospodarstvima, poljoprivrednim dobrima. Mnogi se zaista brinu tamo odakle ja dolazim. Jer e, se e, naši e, poljoprivrednici moraju naći sada u situaciji kada će primati 15% manje. Njima je sve svejedno kako se zove ta plaćanje, ta potpora koju će dobiti. U svakom slučaju to je problem za mnoge poljoprivrednike u Ujedinjenoj kraljevini u sljedećih nekoliko mjeseci. Molim da vi, mi i revizorski sud surađujemo na područjima gdje se provode nove mjere politike i da se točno kaže i kako se tumače nove mjere zajedničke poljoprivredne politike, kako poljoprivrednici ne bi plaćali ceh za nešto za što nisu odgovorni. Ali, bez obzira na to, drago mi je povjereniče da ste došli na naš sastanak i drago mi je da ćemo imati ovu razmjenu mišljenja, što ranije nije bio slučaj, da ćete uzeti i neke naše ideje u obzir. Hvala lijepa. A eto, ovdje ukazujemo i vrijeme E, pa svako toliko pogledajte to vrijeme koje je naznačeno. E, kolega Rode ima riječ. Prije svega želim se zahvaliti Filu što je došao na naš sastanak i općenito hvala e, vam Fil na način na koji surađujete s našim parlamentom. Za klub liberala usmjeriti se na je nakomjernije primijenjeno europsko zakonodavstvo je nešto što je bitno. Želimo da se smanji birokracija, želimo ispravne kontrole, pojednostavljene postupke i nikako ne želimo da se vratimo na politike koje su propale i kojima se poljoprivrednici izolirali od tržišta. Mislim da vi slijedite pravi put u provođenju tih politika i zato bih vam htio čestitati. Klub zastupnika ALDE, dakle liberali, imaju program u pet točaka za ovaj parlamentarni saziv koji bih vam sada predstavio. Prije svega, htjeli bismo da vi kao povjerenik predočite plan da se smanji birokracija za 25% u vrijeme ovog saziva i isto tako za bolju kontrolu i nadzor u Europskoj uniji. Drugo, želimo stvoriti popis 10 novih prioritetnih zemalja u koje želimo otvoriti i ući u sljedeće tri godine. Treće, Europa se treba ponovno vratiti na istraživanje vezane za uzgoj životinja E, za biljke i želimo ojačati pozicije Europske unije na svjetskim tržištima. Četvrto, Europa i vi kao povjerenik morali biste stvoriti plan za odgovornije korištenje antibiotika u veterinarskoj medicini. I na posljedku htjeli bismo da Europska komisija načini plan za povećanje ekološke poljoprivrede kako bismo poboljšali situaciju e, vezano za okoliš i za energetiku, da imamo bolju energetsku sigurnost kako međunarodno, tako i na lokalnoj razini. To su bitne teme za liberale, mi bismo naravno htjeli da to budu bitne teme i za vas. Hvala. Hvala lijepo. E, predsjednik De Castre ovdje kao i predstavnici e, Talijanske federacije poljoprivrednika. Vi niste samo e, gosti kolege De već svih nas. A među nama su i predstavnici poljskih poljoprivrednih poduzeća kojima također želim dobrodošlicu, a sada riječ ima kolega Flanagan. Gospodine Sendras danas nije ovdje i ja ću govoriti u njegovo ime. Želim pozdraviti mog sunarodnjaka i e, već sam ga mu jako puno pitanja kada smo bili u Irskom parlamentu. Ne slažemo se uvijek, ali ponekad se složimo, nadam se da ćemo se složiti i danas. E, puno ovdje raspravljamo o pojednostavnjivanju, a to je zapravo stup broj 1. Provedba stupa broj 2 postaje sve složenija jer se e, mali proglami sve više šire koji su zapravo oni koji nemaju nikakve posljedice na prihod poljoprivrednika, a zapravo su trebali prvenstveno pomoći poljoprivrednicima. Htio bih znati što povjerenik želi napraviti jer pojednostavljenje je dobro e, kada se radi o jako velikim tvrtkama, ali jako je problematično kada se radi o onima koji ovisi o e, e, plaćanjima, manjim plaćanjima. Drugo, mnogi se boje da će konvergencija postati nešto e, iza čega će se samo pokušati skriti. Kao smokvin list. U Irskoj zaista taj je smokvin list taj da smo par eura uzeli od velikih, a da je mali e, nešto od toga dobio. I to stoji u medijima. Međutim, kada se gledaju pojedinosti, do konvergencije ne dolazi nedovoljno brzo, a mnogi koji očekuju te, ta mala plaćanja neće više postojati na kraju ovog razdoblja. Pitam se zato što bi povjerenik mogao napraviti za vrijeme srednjoročne revizije kako bi e, potakao države da prestaju izdvajati novce za izuzetno bogate poljoprivrednike, a gotovo ništa za male poljoprivrednike. Hoće li uopće doći do srednjoročne revizije? E, povjerenik je govorio o održivosti poljoprivrede. E, možda je to bilo samo tako rečeno, ali e, pitam se je li uopće mislio da će doći do te revizije. Hvala. Hvala lijepa na ovome. Zastupnik Hojsling ima riječ. Hvala vam lijepo, zahvaljam gospodinu Rodeu, donio mi je jaku kavu, hvala vam puno. Gospodine povjereniče, hvala vam što ste došli i što tražite dijalog kao i prethodni povjerenik s odborom, to moram još jednom istaknuti. E, poslali ste nam jedan dopis, žao mi je što je došao prije tako kratkog vremena, na to sam stigao preletjeti i moram e, reći da kada vidim e, čime se tu bavite, što su vaši ciljevi, to je upravo ono čega se pribojavam. Ozelenjivanje se sada spominje, sasvim svjesno to kažem, naime deregulacija kod cijele komisije se prije svega usmjerava protiv okoli, ekoloških mjera, a sada smo se latili ozelenjivanja. Tu već imamo određene dvojbe. Naime, postigli smo određene kompromise i dali smo puno slobode i poljoprivrednicima i državama članicama da se odluče između različitih pristupa. E, I pomalo sam užasnut kada čujem od e, što, što mi pričaju poljoprivrednici. Ima jako puno priča E, koje su užasne posljedice odluka. Međutim, sasvim jednostavno rečeno, mislim da reformi moramo dati priliku da ju provedemo, a uzbuđenje zbog ozelenjivanja je, rekao bih, u velikoj mjeri pretjerano. Ne poznajem ni jednog poljoprivrednika koji će zbog toga izgubiti plaćanja ili napraviti nešto slično. Ovo je praktično izvedivo i moramo si uzeti malo vremena. Mislim da to nije e, u nikakvo pitanje, a moramo jednostavno postići to da ostvarimo ono što je ostvarivo. Lijepo vas molim, gospodine povjereniče, da kada govorimo o poljoprivrednim plaćanjima, e, treba nam to, kao što imamo slično plaćanje u ekološkom području, i ako imate način kako uklopiti ovaj ekološki aspekt u poljoprivredna plaćanja, to bi bilo dobro, ali u svakom slučaju to je e, oprezan pristup i tu treba dobro razmisliti. Još jedna tema koja je već spomenuta, a to je ono čime se poljoprivrednici sada bave i što njih zapravo zabrinjava, a to su upravo posljedice ovih propisa koje smo koje donosimo. Odustali smo od kvota, brojni su upozoravali da će to dovesti do toga da će se smanjiti cijene, to, upravo to se i dogodilo. Odgovor nemamo i praktički cijeli segment kada je riječ o malim poljoprivrednicima e, dolazi u negativnu situaciju i mi nemamo nikakve odgovore. Ono š, o čemu, o čemu e, govorimo u vezanom paketu mislim da se ozbiljno moramo pozabaviti tržištem, a mislim da ovdje vidimo da regulacija ne dovodi do toga da na kraju svi budu sretni. To vidimo u brojnim područjima. Naravno, treba, trebaju nam propisi, trebaju nam e, odredbe o tržištu. Ne možemo reći da ćemo imati potpuno liberalizirano tržište, imati izravno plaćanje. To jednostavno neće funkcionirati. Zato mislim da moramo pronaći odgovor za poljoprivrednike i nadamo se da ćemo negdje pronaći nova tržišta, no ja osobno u to ne vjerujem, gospodine povjereniče. Vi ste euforični zagovornik TTIP-a, e, to navodite kao veliku nadu za europske poljoprivrednike, a ja se samo pitam e, čitate li uopće studije koje se bave i negativnim posljedicama po europsko gospodarstvo, na primjer po sektor mesa što se tiče Irske. Mislim da tu e, treba imati veći oprez s obzirom na europsku poljoprivredu i ne smijemo se ponašati kao da e, je titi odgovor na konjunkturu Europske unije. Mislim da to moramo pozorno proučiti, naravno šansu moramo dati, ali za male strukturirane poljoprivrednike u Europi vidim ovdje ipak probleme. I posljednji komentar, gospodine povjereniče, to je već spomenuo gospodin Castro, vezano uz ekološku proizvodnju i novu uredbu. Parlament je tu e, napravio prvi korak. A što se tiče komisije i vijeća, sada je vrijeme da se zauzmemo za e, kompromise, a kada govorimo o kompromisu kod ekološkog proizvoda, odnosno najavljenu, najavljenu spremnost za kompromis komisije ja ne vidim. E, čime će cjelokupno rješenje postati malo kompliciranije. Zato još jednom apeliram na vas kada je riječ o novim graničnim vrijednostima za ekološku proizvodnju. Tu postoji jasna većina u parlamentu, a e, nadam se i u vijeću da sada komisija, da kao komisija nećete zagovarati nešto što neće imati e, većinu. Doista vas molim da se angažirate na postizanju kompromisa. Eto, time bih zaključio svoju intervenciju. Hvala. je pan posao Agniju, Bazebuš? Hvala, a sada gospodin Agniju. Thank you very much. I think I've heard more humor from Martin. Hvala, mislim da sam čuo više od Martina Hauslinga jutros nego u prethodnih šest godina, što je dobar znak. Povjereniče, jako mi je drago što ste ponovno sa nama i što možemo razgovarati o stvarima koje su u vašim nadležnosti. Vi ste nam e, dali već određene informacije i jedna je stvar reći što se treba učiniti, a druga stvar je to primijeniti u praksi, naročito e, točke 3 i 6 ovdje u, za koje se mogu zahvaliti u ime britanskih poljoprivrednika. No međutim, e, ovdje je pitanje e, tajminga. Kao što znate, britanska vlada je pokušala primijeniti vašu schemu, potrošila je 500 tisuća funti na program koji nije funkcionirao zbog toga što je potrebno imati pojasnu mrežu a e, mnogi je ili nemaju ili nemaju brzinu koja je nužna. Onda se daje novac konzultantima koji ne samo da koštaju za ispunjavanje e, formulara, već isto tako se time oduljuje sam postupak. Uz to britanska vlada je rekla da će onda to raditi na papiru i mnogima je rečeno da će papirna verzija biti poslana, međutim ona tjedan dana nakon toga nije stigla, niti dva tjedna nakon toga i e, zapravo e, to, zbog toga je došlo do velikog kašnjenja. Ljudi koji su zaista pogođene time su oni koji imaju mnogo malih poljoprivrednih e, gospodarstava koje moraju sve e, popisati. E, jedan poljoprivrednik nam je rekao da ima 55 poljoprivrednih gospodarstava koje mora popisati i treba mu jako mnogo vremena za to i zbog toga se sada traži daljnje E, odgađanje, a mnogi će reći da je to tako samo u Velikoj Britaniji, ali želim napomenuti da britanski porezni e, obveznici podržavaju ovaj program i financiraju ga i nije u redu da se oni, da se oni sankcioniraju ako prekasno predaju obrazac. Mi trebamo zaista više vremena za to. A drugo što želim reći je uvjerenost u to da mi možemo promijeniti svijet na bolje načinom na koji se bavimo poljoprivredom. Jutro smo slušali o e, emisijama, na primjer, i znamo da mnogi koji imaju e, stoku, tu stoku vode na pašnjake, oni jedu travu, e, pasu travu i onda naravno emitiraju CO2 ali to je e, dio prirode i ne možemo tu govoriti o e, ne sjećam se koji ste riječi koristili, su odgovornost ili ne, unakrsna e, usklađenost. Evo, pogledajte sada ako ja imam 700 ovaca i ako one sada emitiraju ne znam koliko CO2, hoću li ja biti sankcioniran za to? Zaista bih htio znati odgovor na to pitanje. Hvala. Hvala. Kao što sam rekao na samom početku, nakon koordinatora predat ćemo riječ povjereniku a nakon povjerenika će imati e, prav i članovi odbora uzeti riječ. Hvala vam najljepša na svim e, sugestijama i na mišljenjima o nekim aktualnim temama. Mislim da e, trebam najprije naglasiti, a to proizlazi iz pitanja gospodina Desa, revizija na pola mandata. To je predviđeno u unutar mandata kojeg smo dobili i u smislu dobre provedbe ako se utvrdi da provedba nije bila dobra, u tom slučaju se ja zatražim od mojih službenika da vide što se desilo sa provedbom i naročito za one države članice koje su korisnice ovog programa. To naravno sve u e, smislu dogovora sa su zakonodavcima. Da odgovorim gospodinu Agniju, sada produljiti rok za predavanje e, obrazaca bi zahtjevalo izmjenu e, pravila i isto tako moramo vidjeti na koji način se mogu e, pobrojati e, ekološki značajne površine na najbrži mogući način. E, također gledamo kako možemo se baviti svim preprekama na koje nailazite i Naravno, tu postoji određena fleksibilnost, e, no međutim to još uvijek ostaje u smislu onog što mi smatramo dobrom e, poljoprivrednom e, i ekološkom praksom. Mi moramo također misliti i na naš proračun. To je razlog zbog kojeg su mnoga ekološka pitanja i uvedena u ovaj program. Ako se smatra E, da određene poljoprivredne aktivnosti nisu ekološke, u tom slučaju se mora uzeti u obzir koliko to košta. Dakle, zbog toga govorimo o proračunu. E, ono što sam ja govorio o tumačenju u mojom pisanom podnesku dokazuje da sam uzela u obzir ono što ste mi vi rekli, naročito vezano uz praktičnu primjenu mjera. A Ovaj e, rok je produljen sa 25. na 15.6. E, neki će nam reći da postoje e, određene poteškoće u, na primjer, Ujedinjenoj kraljevini ili Italiji sa identificiranjem poljoprivrednih površina, ali ja sada nisam u mjeri reći hoćemo li moći odobriti dodatnu fleksibilnost. Mi možemo pomoći državama članicama u provedbi ovih mjera, bit ćemo što je moguće fleksibilniji i uzeti u obzir sve informatičke probleme sa kojima se ljudi suočavaju. Ovo je e, nova politika i, i unutar e, ekološki značajnih površina nećemo nametati nikakve dodatne sankcije u slučaju greške u naredne dvije godine. Dakle, za 2015. i 2016. godinu imamo izuzeće i neće se primjenjivati nikakve sankcije što se tiče popisa ekoloških značajnih površina. I isto tako postoji i obrazac u koji možete uvrstiti i još neku parcelu koja možda pripada drugom poljoprivrednom gospodarstvu. Dakle, to su sve rasprave koje su u tijeku sa stručnjacima iz vaših država članica i nadamo se da ćemo doći do odgovarajućeg rješenja. Ono što želim reći je sljedeće. Ja sam zaista dobro saslušao ono što vi govorite o provedbi postojećih politika i e, moramo vidjeti na koji način uvesti smislenije tumačenje tih odredbi kako bi one bilo od koristi za ove kojima su namijenjeni. Svi klubovi zastupnika su nam dali određene predloge. Naravno, mi ćemo surađivati s vama, očekujem i pomoć od vas e, i želim čuti mišljenje e, odbora. Očekivao sam da ću čuti mišljenje zapravo i cjelokupnog odbora. E, I možda je bolje čuti zapravo različita pojedinačna mišljenja nego zajedničko mišljenje koje će ići u istom smjeru ono što je rekao e, Castro i što je e, rekao gospodin Nikolson vezano uz promjenjivost cijena. Tu postoje e, stvarni izazovi i tih izazova će biti još i više. Glede mleka mi smo postigli smanjenje od 1,5% u ožujku i to vam dokazuje da da smo uzeli u obzir cjelokupnu proizvodnju za 2014. godinu. Naša procjena je ta da će doći do povećanja od 1% za cijelu 2015. godinu. E, I nadamo se da će razine proizvodnje koje su utvrđene za ovu godinu kao i e, mogućnosti koje imamo na tržištu biti usklađene kako bi dobili brze rezultate koje očekujemo. Ali u Meksiku i drugim zemljama postoje mogućnosti koje još nismo iskoristili za e, plasiranje proizvoda kao i određene mjere. Kao što sam rekao, 73% svinjetine se proizvodi u Europi i izvozi u Rusiju i druge zemlje. Htjeli bismo dobiti bolju cijenu za te proizvode, naravno, dakle tu možemo postići još veći e, napredak, ali već i ovo što smo postigli dovoljno dobro. Što se tiče ekološke proizvodnje, mi sada ćemo nastaviti rasprave kada smo dobili izvješće od Europskog e, parlamenta. Kao što gospodin Hausling dobro zna, mi smo vrlo usko surađivali s njim i sa izvješiteljima u sjeni kako bismo napravili dobru procjenu situacije i vidjeli što se može izmijeniti. Postoje tri ili četiri bitna pitanja koja moramo riješiti. Vijeće će, nadamo se, doći do zaključka o ovom pitanju u šestom ili sedmom mjesecu, pa ćete i vi moći onda zaključiti E, ovo pitanje što je prije moguće. Dosta toga je učinjeno zajedničkim radom e, po pitanju ekološke proizvodnje i zaista cijenim izvješće koje ste dostavili mojoj službi nedavno. E, što se tiče izmjena cijena, do toga će dolaziti dalje. Evo, na primjer, što se tiče mlijeka, moramo vidjeti kako iskoristiti tu promjenjivost cijena i pomoći poljoprivrednicima da koriste e, ulaganja i dodatna ulaganja za njihovu proizvodnju. Ista situacija je i u industriji mliječnih proizvoda. Mi imamo model u kojem imamo prosječnu cijenu i ukoliko je cijena mlijeka viša u određenom trenutku, u tom trenutku ćete otplaćivati manje zajem u tom trenutku i obratno. To je ono što e, sada e, raspravljamo kako bi omogućili poljoprivrednicima, naročito mladim poljoprivrednicima koji po prvi put posluju, da zaista imaju pravu infrastrukturu i da e, im na neki način nadoknadimo gubitak koji, do kojeg je nastalo zbog mliječnih kvota. A ona režim kojeg imamo sada za borbu protiv promjenjivosti cijena je program koji će trajati 10 godina, ali možemo razgovarati sa koordinatorima o mogućem izvješću kojeg možemo predočiti ovom odboru o ulozi e, i Svjetske banke i drugih e, u rješavanju ovog pitanja. Možemo naravno surađivati sa ovim odborom o ovom pitanju. Ono što e, želimo vidjeti je sa Europskom investicijskom bankom ako postoji plan za ruralni razvoj koji je predstavljen, da li se time jamči pristup financijskim instrumentima. Ako imate 1 milijun eura u investicijskom fondu i ako su vam potrebna sredstva za određene investicije u e, poljoprivredi, države članice to moraju moći iskoristiti i unijeti u kao cilj e, u programe za ruralni razvoj. To je ono što zanima mnoge države članice. Smanjenje od 15% cijena mlijeka je e, ozbiljno pitanje pitanje, dobar je argument e, to zbog čega bi onda Ujedinjeno kraljevstvo trebalo ostati u Europskoj uniji. Možemo možda e, bliže surađivati kako bismo zajamčili e, koordinaciju po ovom pitanju. Znamo da takva fluktuacija cijena nanosi štetu poljoprivrednicima u Ujedinjenoj kraljevini, ali isto tako i u drugim zemljama E, i znam da je ovo osjetljivo pitanje za Ujedinjeno kraljevstvo. E, revizorski sud naravno uvijek prati naš rad i e, razmatra kako koristimo proračun i moramo vidjeti kako na standardiziran način predstaviti ono što radimo i kolika je uspješnost cijele zajedničke poljoprivredne politike. Uzimajući u obzir ulaganja i rashode, postizanje ciljeva koje ste i vi sami zatrtali kao su zakonodavci i ako i ne postižemo vidjeti kako možemo raditi E, drugačije kako bi se proračun e, Europske unije bolje koristio u državama članicama. Zato se treba surađivati sa glavnom upravom e, Agri i zajedno sa vašim odborom i zaista pozdravljam sve ono što ste rekli o tom pitanju jer uzimamo u obzir i doprinos poreznih obveznika. U E, ja sam u svom prethodnom životu također se bavio ovim pitanjima, petogodišnji plan, desetogodišnji plan. Desetogodišnji plan je možda predug, ali e, ako želimo smanjiti birokraciju i e, nametati sankcije ukoliko do toga ne dolazi, onda moram uzeti ono što je rekao gospodin Flemingen, na koji način možemo imati sustav koji će biti pravedan prema svim poljoprivrednicima, koji uzima u obzir njihove kapacitete i veličinu poljoprivrednih gospodarstava i e, to moramo sagledati u kontekstu e, pojednostavljivanja birokracije. Moramo e, uzeti u obzir velik broj malih poljoprivrednika kojih zaista ima puno u Europskoj uniji i koji nemaju financijske ili druge kapacitete da bi mogli ispravno primjenjivati sve one odredbe kojih se tiču i veće su sankcije proporcionalno gledano na male poljoprivrednike nego na velike poljoprivrednike i to se treba e, razmotriti i kako postići potpunu konvergenciju e, država članica i gospodin Flemingren vrlo dobro zna da ja poznajem situaciju, ali Njemačka je koliko ja znam jedina zemlja koja će postići potpunu konvergentnost do 2019. godine i to je sigurno i pitanje fleksibilnosti zajedničke poljoprivredne politike koja je data su zakonodavcima za prilagodbu politike. Zatim sve relevantna tijela, e, glavna uprava, komisije vam je na raspolaganju za daljne pitanja, a e, gospodin Rodes, vi se zabrinuti za petogodišnji plan i mjere koje su u e, pregovorima. Mi ja sam dosta putovao u posljednjih šest mjeseci, putovat ću dosta i u budućnosti kako bih radio na promoviranju europske proizvodnje, e, ne samo zato što se slažem sa vašim primjedbama, već već zaista smatram da je to bitno, da moramo iskoristiti sve mogućnosti na tržištu koje nam nudi zajednička poljoprivredna politika. I e, Imamo dosta sredstava u obzoru 2020 koje se mogu koristiti za e, razvoj ekološkog gospodarstva i imamo 2 e, dva milijuna eura koje želimo uložiti u e, ruralna područja, razvoj gospodarstva u tim ruralnim područjima i stvoriti na taj način veći gospodarski rast i osnovati nova radna mjesta. Postojeće naravno i revizija na pola mandata e, zajedničke poljoprivredne politike, ne trebate se za to brinuti. Ono što sam čuo od zastupnika ovdje je e, sasvim smisleno da se stvari trebaju sagledati i razmotriti na pola puta. E, okolišne mjere su jako bitne u reformi e, ZPP-a. To je zaista od velikog značaja i sigurno neće biti smanjenja mogućnosti koje ZPP nudi poljoprivrednicima bez dobrih ekoloških mjera. Svaki put kada želimo postići određene ciljeve, suočavamo se sa problemom, na primjer, vode i kvalitetom vode i količinom vode. I to je ono što e, navodimo u investicijskim planovima. E, nemamo dovoljno e, kvalitetne vode, koja je nužna za poljoprivredu i ukoliko ne riješimo taj problem poljoprivrednicima će to štetiti u budućnosti i moramo tu imati i kratkoročne i dugoročne mjere. Jesam li već prekoračio vrijeme? Jesam. Što se tiče TTIP-a, E, to ne trebamo gledati samo kao poljoprivrednici. Moramo uzeti u obzir cjelokupan kontekst. TTIP pokriva razno razne teme, ne samo poljoprivredu. Dakle, tu moramo imati jedan razuman ishod. Znam da postoje razne studije do kojih možda ne dolazim stalno, iz Njemačke mi stalno govore da postoje studije, ali ja nisam upoznat sa svima njima. No, međutim, TTIP se ne tiče samo poljoprivrede i moramo sačekati e, zaključke o ISDS-u najprije kako bismo vidjeli što sa TTIP-om. Znamo da nemamo mnogo vremena, e, možda u E, listopad ili veljače sljedeće godine, ovisno o izborima u Velikoj Britaniji, morat ćemo vidjeti što ćemo sa TTIP-om, ali nećemo imati mnogo vremena za reagiranje i morat ćemo vidjeti koja je e, suština problema TTIP-a. A strategija širokog pojasa koju vi zagovarate za ruralna područja je nešto što e, je meni zaista blisko, ali jako je teško koordinirati e, sredstva koja su dostupna za široko e, širokopojasnu mrežu za ruralna područja i potrebno je bolja koordinacija u službama Europske komisije kako bismo bili sigurni da imamo e, ciljanu reakciju na ono što ste vi rekli daje velik problem, a koji se tiče 15 do 20% stanovništva Europske unije, naročito oni koji su u ruralnim područjima. Jedna od opcija koje države članice imaju je genom govedine. To je dio u opcijama e, ruralnog programa država članica za smanjenje emisija ali isto tako će nam to pomoći i da imamo bolje uzgojne programe i e, bolju ruralnu industriju u državama članicama. E, to dobro poznajem i možda možete vidjeti što dobro funkcionira u Jedinom kraljevstvu i to uzeti kao primjer. <clears throat> Hvala vam lijepo gospodine povjereniče. Sad imamo još 20 javljanja za riječ, a nakon toga bismo rado čuli i odgovore povjerenika. Svatko ima na raspolaganju jednu minutu, lijepo vas molim. E, hoćemo li to sve zajedno napraviti pa da ne morate to ponavljati? Koordinatori su već sve rekli. Sada svi drugi imaju na raspolaganju po jednu minutu. Vrijeme ćete vidjeti na zaslonu. Izvolite, gospodin Flašak. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedniče, gospodine povjereniče, zahvaljujem na vašem dolasku i na otvorenom stavu. E, razgovarali smo utorak u ovom odboru o učinku mjera koje su predviđene vezano uz tržište, a moram reći da se tu predviđa nulta tolerancija za Španjolsku i moram, da nam čak, moram reći da nam čak nije dana mogućnost da odredimo iznos ograničenja za breskve i ostalo voće. Naši stručnjaci su bili vrlo iznenađeni, no gospodin Šaps nam je dao vrlo pozitivnu poruku, iako su stručnici bili vrlo iznenađeni a ono što je bilo, što nas je iznenadilo još više je da su komentari bili ograničeni na kruške jabuke o kojima se nije razgovaralo i zapravo smo e, htjeli čuti za breskve i koštuničavo voće E, što se tiče jabuka sezona je počela, mislim da je važno da vam možemo postaviti pitanje zašto komisija nije to uključila u iznimne mjere koje se uvode. Znate s kojim smo rizicima suočeni, tisuće poljoprivrednika nije u mogućnosti zapravo prodati svoj urod pa molimo komisiju da uvede odgovarajuće mjere i preuzme odgovornost. koja je odgovornost vezano uz odluke koje donose europske institucije. Lijepo vas molim da gledate na sat. Povjereniče, spominjali ste reviziju višegodišnjeg financijskog okvira 2016. E, kako bismo e, financije usmjerili na rast i radna mjesta. Hoće li se to doista i provesti? A drugo, kada govorimo o šećernoj repi, ovaj sektor je doživio neželjeni razvoj u okviru reforme i 21% godišnje e, proizvod, godišnje potrošnje u Europi stvorit će dodatni pritisak na jugu za one koji se oslanjaju na ovakav uvoz, pa me zanima hoćete li instruirati svoje suradnike da provjere koliko potpore može dovesti do daljnje do daljnjeg smanjenja uvoza šećera u Europsku uniju. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa želim se osvrnuti na reformu ZPP-a. Pozdravljamo inicijative koje je povjerenik već pokrenuo kod Europske investicijske banke. Međutim, želimo ukazati na nove konjunkturne okolnosti s obzirom na plaćanja za proizvođače u određenim područjima. I vi ste s otoka, gospodine povjereniče, možda vam je ovo sve i razumljivo, no postoji velike razlike. E, usporedba nije nužno opravdana kada je riječ o udaljenosti otoka, a prilagodba novim o okolnostima nakon uklanjanja kvote za mlijeko je iznimno teška. E, sada već moramo misliti na program za 2016. Hvala vam što mislite i na e, područja koja ovise o e, mlječnom sektoru, planinska područja ili otočna područja. U svakom slučaju treba nam regulirano tržište i specifični e, pristup kada je riječ o tržišnom natjecanju i ostalim praksama. Hvala. Gospodin Kalinovski. Hvala vam lijepa gospodine povjereniče. Mi svi znamo da postoji jako velika asimetrija u prehrambenom lancu kod proizvođača i drugih sudionika. E, tu povjerenik mora nešto poduzeti kako bi se taj lanac e, reformirao i kako bi se ostvarila dodana vrijednost na korist potrošača. E, situacija nam je poznata, a što se tiče mlijeka i kvota, e, države članice koje premaše tu kvotu moraju platiti velike kazne. A s obzirom na kvotu i ruski embargo, zar ne bi bilo bolje da se ta kaznena plaćanja iskoriste za modernizaciju mliječnog sektora? Hvala, gospođa Aguilera. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem gospodine povjereniče na komentarima. Vrlo kratko želim izraziti svoju zabrinutost zbog situacije u mojoj zemlji, ali i u nekim drugim zemljama gdje doista vidimo problem vezano uz C, uz ZPP, e posebno vezano uz plaćanja što nam ne, ne stvara uvjete za očuvanje svojih aktivnosti. Mislim da u ovom trenutku imamo problem neprimjere, neprimjene koeficijenta iz ZPP-a i mislim da u mojoj zemlji ali u drugim zemljama e, i to ima negativni utjecaj zbog e, ograničenja koje imamo. Naime, 15. lipnja je za dva tjedna i mi pokušavamo situaciju protumačiti kako prilagoditi e, situaciju u našim zemljama. Mislim da su poljoprivrednici suočeni s istom situacijom u okviru prvog stupa gdje se predlažu promjene, a postoji velika zabrinutost zbog kod poljoprivrednika. Govorili ste o većoj fleksibilnosti. Spominjali ste srednjoročnu reviziju, odnosno pregleda kada je riječ o sektoru voća za breskve i marelice. Mi tu imamo veliki problem Mm, oko održavanja aktivnosti nakon ruskog embarga kada govorimo o koštuničavom voću. Hvala vam lijepa. E, imam jedno pitanje vezano za sektor voća i povrća, ali to ne vrijedi samo za nizozemsku, nego i za Poljsku, Njemačku i slično. Riječ je naime o niskim cijenama. Riječ je o iznimnim mjerama u vezi sa sankcijama, a u kolovozu prošle godine je donesena odluka koja traje do 30. kolovoza, no postoje novci sredstva u državama članicama koji nisu, koja, ta sredstva nisu iskorištena, pa vas lijepo molim pozitivni odgovor s obzirom na situaciju na tržištu i cijene koje se smanjuju novac koji se državama članicama doznačuje treba iskoristiti. Radi se o jako velikim količinama voća i povrća. To bi bile konkretne mjere koje se mogu e, provesti. Nadam se pozitivnom odgovoru. Hvala lijepa. Hvala vam lijepa gospodine povjereniče. Hvala lijepa što ste danas s nama. Želim ukazati na proračun za 2016. Danas smo u proračunu glasovali o pilot projektima za sljedeću godinu, a među njima je jedan projekt koji sam ja predložila. To je sustav ranog upozoravanja u kriznim situacijama u sektoru mlijeka. To je moguće još dodatno unaprijediti i razraditi, pa lijepo molim potporu komisije za ovaj zanimljivi projekt. Drugo, povjerenik Androlakis je iznio jedan prijedlog vezano uz stavljanje na tržište genetski modificiranih organizama. To može imati teške posljedice na unutarnje tržište i će stvoriti i pravnu nesigurnost. Naime, kada kod svake promjene vlade u svakoj zemlji e, mijenja se i politika kada je riječ o genetski modificiranim proizvodima, onda ćemo imati velike probleme u Europskoj uniji, pa bih voljela čuti e, vaše stalište o prijedlogu vaše kolege. Hvala. Sljedeći govornik, izvolite. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče. Gospodine povjereniče, želim se usredotočiti na mliječni sektor. Vi ste naveli da ste proanalizirali dvije mogućnosti za poboljšanje učinkovitosti u samom sektoru, a to je istraživanje tržišnih mogućnosti i osjetljivost na kamate. E, riječ je o dugoročnim rješenjima koje su najbolja, međutim irski proizvođači i dalje proizvode e, mlijeko ispod proizvodnih troškova, to traje već neko vrijeme, pa hoćete li preuzeti E, obvezu mijenjanja interventne cijene. A kada je riječ o janjetini, zamijetili smo veliko smanjenje cijene e, janjetine, što je djelomično izazvano i označivanjem zemlje podrijetla. Jeste li surađivali sa službama kako bi se ublažile E, njihove zabrinutosti vezano uz označivanje zemlje podrijekla, posebno vezano uz trgovinu s, Irskom, s Republikom Irskom. I treće, s obzirom na e, bolje reguliranje, postavljamo vaše napore u tom području, međutim željeli bismo vidjeti i određeni napredak u Sjevernoj Irskoj vezano uz, uz, vezano uz korištenje krmiva. Hvala. E, imam sasvim jedno drugo pitanje za vas, gospodine povjereniče. Prošli tjedan smo jako puno govorili o e, temi e, koja je ovdje spomenuta kao vrlo važna, a to je progon i bijeg. Sve moramo napraviti da se, da ljudi ostanu u svojoj zemlji, moramo se boriti protiv uzroka e, bježanja. Kada govorimo o poljoprivrednoj politici, ona se uvijek spominje kao važan stup, a od vas želim, a i očekujem da dobijemo jedan dokument gdje će jasno biti reći da mm, se vi time jasno bavite da imamo odgovornost za to da naš dio naše poljoprivredne politike bude dio koji ljudima omogućuje da ostaju u svojim zemljama, da rade na svojim poljima i da ni, nemamo krvave ruke kada provodimo poljoprivrednu politiku i zbog toga bih voljela dobiti dokument od vas tijekom ove godine. Mislim da trebamo imati dovoljno vremena za raspravu o tome u okviru e, ovog odbora. Poljoprivredna politika ne smije dovoditi do bijega sa sela. Gospodine povjereniče, što se tiče vaše intervencije vezano uz screening, što ste poslali državama članicama, to smo dobili. A, moram podržati ono što je rekao gospodin Des. Naime, postoje masivni veliki problemi i tumačenje nije potpuno jasno. Kada govorimo o mliječnom paketu i izvješću, o tome smo sada opsežno govorili, a meni je važno znati Predviđate li druge mjere osim sigurnosne mreže koja sada već postoji? Planirate li tako što? I ako da, što je to? Koje su to mjere? Naime, smatram da ovo mjesto za, za motrenje mlječnog sektora omogućuje obilješenje podataka. Meni je još također jako važno od vas čuti kako suradnja s općom upravom za okoliš se odvija jer u aktualnoj situaciji imamo puno poljoprivrednih površina u okviru ekoloških mjera, najveći broj do sada, a unatoč tome e, se značajno zaostruje zakonodavstvo koje se odnosi na okoliš, a to pak pridonosi e, eliminaciji malih poljoprivrednika s tržišta. Hvala vam lijepa gospodine povjereniče, zahvaljujem vam na vašoj potpori baltičkim državama prošle godine i također želim podsjetiti na obvezu da istražimo mogućnosti potpore proizvođačima mlijeka u baltičkim državama. To ste obećali, situacija je doista jako, jako loša. E, cijena je samo 15 e, centi po litri, a proizvodnja se smanjuje, a ono što sada smo suočeni s nečim što još nikada nismo vidjeli. Ljudi su prisiljeni prodavati krave. A, e, znanstvenici kažu da će se proizvodnja mlijeka smanjiti za 20%. To je jako loš fenomen i koliko mi je poznato, e, poljoprivrednici u Litvi su e, vam se već obratili s planom koja bi schema najbolje funkcionirala, pa bismo vas zamolili da pronađete načine povećanja suradnje kako bi se povećali proizvodnje. Hvala. Hvala vam lijepa. Sljedeći govornik. Hvala vam lijepa gospodine povjereniče. Želim vam dobrodošlicu. Najprije se pridružujem zamolbi 17 država članica vezano uz produljenje roka za podnošenje zahtjeva za šest mjeseci. Znam da se vi zauzimate za održivu strategiju koja je orijentirana prema budućnosti, ali mene osobno brine generacijska smjena u poljoprivrednom sektoru. E, što se tiče plana za 2016. postoje li već mjere za bavljenje tim problemom? Želite li provesti još neke dodatne mjere kako bi mladi poljoprivrednici ostali u ruralnim područjima? Kako ćete postići da e, više poljoprivrednika iz gradskih područja otiđu na selo? Hvala lijepa. Htio bih vam se zahvaliti na vašem radu. E, nažalost, gospođa posljednji i gospodin Cedric Ferri nisu došli na današnji sastanak, e, pa bih htio pitati o e, pitanjima vezanim za dobrobit životinja. Kaže se da trebaju postati zajednički standardi u Europi kako bismo svi imali jednake uvjete i olakšali trgovinu, a drugo da se bori protiv otpornosti na antibiotike. Jer trebamo na odgovoran način koristiti antibiotike. Međutim, uzgoj e, stoke e, nije nešto što stoji u e, novom zakonu o uzgoju životinja, odnosno o dobrobiti životinja. Možete li dakle vi te pravne temelje u potpunosti staviti u funkciju kako bi se pojasnila više sadašnja e, zakonodavstvo, odnosno da novo koje zakonodavstvo o dobrobiti životinja bude izmijenjeno nakon ovoga i koji ističe 2015. godine. Hvala. Hvala što ste došli ovamo. E, Kogelović, e, postoje vrlo važno pitanje o poljoprivrednom modelu jer e, zapravo sva pitanja se tome vraćaju. Koje metode i kada se mogu primijeniti? Sve nas to zanima ako nismo svi u potpunosti složni oko metode. Govorili ste dakle o ekološkoj poljoprivredi, rekli ste da više opasnost ne postoji. Jedan telegrafske pitanje o bakteriji Xylella fastidiozi. gdje vidimo da je e, ograničen sustav nadzora prilikom uvoza biljaka. I molim da li u zdravstvenom paketu možete imati e, i e, mjere zaštite biljaka, e, naročito kada se na njima nalaze štetni organizmi prilikom uvoza. Osim toga ima mnogo osjetljivih proizvoda kao što je govedina, a što se tiče mljekarstva potrebno je nastaviti u perifernim zonama i u brdovitim planinskim zonama e, uzgoj e, mlijeka, odnosno mljekarstvo. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče, gospodine povjereniče, kratke napomene, nadovezat ću se na kolege vezano uz govedinu. Govorimo o brojnim prijedlozima prijedlozima o kojima se razgovara u praksi i među poljoprivrednicima i među upravama. Svakako tako nastavite i nemojte popuštati. popuštati. Drugo, što se tiče dijaloga s poljoprivrednicima, mi smo e, također u dijalogu s poljoprivrednicima oko Leipciga, a prije nego što ste e, došli, pojavili su se prijepori u Njemačkoj oko isplate. Međutim, došlo je do velike e, promjene nakon vašeg posjeta. Dakle, vi doista možete puno toga napraviti u pozitivnom smjeru. Treće, možda se moramo dogovoriti oko toga što je e, prihvatljivo, što ima smisla. Ako ne budemo mijenjali temeljno pravo, onda je to dobro. Međutim, ako to ipak bude potrebno, onda to moramo raditi zajedno. Hvala. Merci, monsieur, merci, monsieur le commissaire, pour votre présence. Deux... Ah, hvala, Evo dva kratka pitanja. Kada smo e, sad nedavno razgovarao s francuskim čelnikom iz osporbe, predsjednik Putin je rekao da mu za sada predsjednik Europske unije nije zatražio da ukine embargo na uvoz europskih poljoprivrednih proizvoda. A drugo me zanima možemo li mi odgovoriti na ono što od nas traže zemlje i sredozemlje, Sjeverne Afrike. Kada god oni dođu u Europski parlament, oni eh, od nas traže sporazum trgovinske razmjene između energenata i poljoprivrednih proizvoda. Radi li vaša služba na izradi tog programa? Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče, gospodine povjereniče. E, prije, malo prije ste spomenuli zadaću konvergentnosti kao zadaću država članica, naravno u pravnom smislu ste u pravu, ali nisu stvari tako jednostavne. Mi s ovom reformom koju sada provodimo stvaramo preduvjete kao na primjer u mojoj državi članici Italiji, da i dalje na, na području od otprilike 100 e, kilometara imamo odnos 1 naprema 10. Dakle, neki poljoprivrednik dobiva 50 eura po hektaru, a neki drugi dobiva 500 eura po hektaru i mislim da sad ovu politiku ne možemo zvati zajedničkom poljoprivrednom politikom, moramo razmišljati o tome e, Trebamo li možda e, dodatno o tome razmišljati kako stvari stoju u okviru distribucije u prvom stupu? Hvala. Dziękuję. Pani poseł Pani poseł. Hvala, e, Hvala. Uvijek vam se zahvaljujem kad dolazite na naše sastanke povjereniče, to je uvijek vrlo korisno i e, od kada ste stupili na tu dužnost uvijek tako prosurađujemo. Ja želim govoriti o ekološkom sektoru koji je u stalnom porastu. Znamo da se povećava potrošnja ekoloških proizvoda kao i površine pod ekološkom poljoprivredom. E, međutim, u ovom času poljoprivrednici se ustežu e, kada razmišljaju o tome da li treba više uložiti u taj sektor jer se ne zna na koji će se način izmijeniti pravila. E, sasvim jasno kolega Andrej je malo prije rekao da je potrebno imati jasne i izvjesne e, odrednice i pravila. Zanima me što vi o tome mislite. Iznad svega vas molim da nas uvjeri da će mjere koje će se uvesti biti dobre u okviru dakle, plana ruralnog razvoja. Hvala. Gospodine Hogan, govorit ću o TTIP-u. Poljoprivreda je svega 5% cijelog procesa vezanog za TTIP. Ona se odnosi na sve. Europa i Sjedinje američke države na različiti način štite osjetljive sektore. E, prosječne carine u SAD-u su 6%, e, dok su carine u Europskoj uniji u prosjeku od 12%. Razlog tome je čvršća regulativa u Europi, ali u SAD-u radna je snaga jeftinija kao i gorivo. Zanima me je li vjerojatno da će se carinske barijere ukinuti i isto tako je li vjerojatno da će norme ostati različite baš kao što su sada, niže za njih, a više za nas. Jer našim bi proizvođačima bilo teško, a bulgarski poljoprivrednici vas očekuju u našoj zemlji. Svake godine održava se poljoprivredni sajam i bit ćete jako dobro došli na njemu. Čehovski, hvala predsjedniče. Mi u Poljskoj e, smo e, izabrali novog predsjednika, koga Andrzej Duda je e, za vrijeme poljoprivredne kampanje bio e, u mnogim poljoprivrednim gospodarstvima. Ali bilo je to tužan posjet jer je vlasnik krava rekao da mora prodati krave zbog toga što su cijene jako pale. Dakle, e, i postoji veliko financijsko opterećenje poljoprivrednika u Poljskoj i zato e, postoje vrlo, vrlo teško za poljske proizvođače mlijeka. Baš kao što je rekao kolega Kalinovski, isto se moramo vratiti na pitanje globa. Znam da to nije odluka koju ste donijeli vi, ali e, već e, vijeće, ali možda bi se trebalo ukinuti te globe zato što više kvote ne postoje. To je stvarno problem za velik broj zemalja i nešto tako treba ukinuti zato što kvote više ne postoje. Nema smisla e, proganjati poljoprivrednike takvim globama jer to zaista predstavlja veliki problem za uzgajivače mliječnih krava u Europi. Imamo još par minuta vremena jer su nam e, prevoditelji dopustili da e, produžimo. Želim dakle ja reći par riječi. Mljekarski sektor je sektor u krizi. Je li to trenutna kriza ili o e, fazi prilagodbe? To su dva različita uvjeta. Što se tiče TTIP-a, Povjerenik je rekao da ovdje nećemo govoriti samo o poljoprivredi. Imamo e, međutim dosta iskustva iz prošlosti prilikom e, sklapanja međunarodnih sporazuma. Mnogo se toga radi na uštrb poljoprivrednika. To je jedan drugi problem. Nama je e, naravno drago čuti iz vaših usta da govorite o suspenziji sankcija. To je vrlo važna informacija. To je također i lekcija za budućnost, jer ćemo morati u budućnosti imati pilot projekte prije novih reformi. Slažem se i sa kolegom Hauslingom, potrebno je dati vremena, dati si vremena da se nađu nova rješenja. vi ste ipak naš povjerenik. Moram to naglasiti. Vi zaista ste naš povjerenik i ne osjećaju se svi tako. Hvala. Hvala. Velik e, broj e, zastupnika govori o e, ruskim sankcijama i o voću i povrću. Znate da sam ja mjere produžio do kraja lipnja, mjere koje su uvedene u kolovozu. Što se tiče proizvoda na koje se odnosi e, ruska zabrana uvoza, e, mnoge države članice imaju probleme koje nemaju nikakve veze s ruskim sankcijama. Prihvaćam međutim da se možemo svako toliko pozabaviti pojedinim proizvodima. Mnogi su spomenuli španjolsko koštunjavo voće. E, trebamo vidjeti i možemo razmisliti treba li te proizvode uključiti ili isključiti iz e, našeg programa, ali e, treba vidjeti do kojih je problema došlo radi ruskih sankcija. Revizija višegodišnjeg financijskog okvira E, napravit će se 2016. godine i rad na tome već je počeo sada. E, razlog tomu je što su svi prošli puta bili u vremenskoj stisci i ne žele ponovno se naći u toj situaciji i zato su već počeli raditi na toj reviziji 2016. godine. E, ustanovio sam grupu stručnjaka vezano za šećerne kvote i 2017. godinu. Možda će dio toga se uklopiti u ovaj proces, gospodine Brennan. A isto tako postoji jedan dobrovoljni program ruralnog razvoja koji može se napraviti za bilo koju državu članicu ako se misli da postoji određen problem. Dakle, države članice moraju o tome odlučiti. Što se tiče mljekarstva i Portugala i e, vi ste govorili o Azorima ako se ne varam. 27% portugalskog tržišta mlijekom jest mlijeko koje dolazi iz Azora. Osim e, toga što postoji program za razvoj za Azore, izdvaja se 145 eura po grlu krava u Azorima. Dakle, specifično zato zbog velikih troškova proizvodnje, naročito vezanih za promet. A e, premija, bonusi koji dobijate je vrlo široko grudna i budete li je pravilno primjenjivali, mislim da ćete sa sadašnjim financijskom omotnicom za poljoprivrednike na Azorima moćete jako dobro e, te probleme riješiti. A osim toga tražimo nova tržišta. Pa se nadam, ne, znam, svi žele više. Međutim, ovaj program potpora će se revidirati 2016. godine. Možda će se to ipak moći restrukturirati kako bi se pomoglo Azorima i drugim otocima koji sada to mogu koristiti. E, zatim e, prehrambeni lanac. Mnogi među vama govorili su o e, mljekarstvu i planinskim zonama. To nije pitanje za komisiju, na tome treba reći države članice, ali i komisija s njima može surađivati. Međutim, preostale države trebaju pomoći planinskim krajevima, to su ruralna područja kojima je potrebna dodatna financijska pomoć. Dakle, morate se najprije obratiti na zata pitanja vašim ministrima poljoprivrede. Što se tiče prehrambenog lanca, zaista sam vrlo jasno govorio o ulozi proizvođača i oni dobivaju možda sada više od 18% prosjeka sada. E, govorio sam o pravednoj trgovini, a e, raspravljamo s kolegama iz druge opće uprave o tome na koji način bi e, mogli pomoći proizvođačima koje je nedavno taj pritisak što su ga drugi sektori E, prehrambenog lanca upotrebili, dakle oni su bili pod tim velikim pritiskom i to im je postavilo dodatne probleme. Imat dakle dodatne e, podatke koje ste mi vi sada dali i koje ću ja prenijeti. Gospođa McGinnis priprema upravo na tu temu izvješće za, ovo, e, za ovaj odbor. Gospođa Gilar je govorila o provedbi e, ZPP-a u Španjolskoj i rekla da to brine poljoprivrednike. Mi smo nedavno e, nanijeli izmjene u tumačenju smjernica. Mislim da će to većina poljoprivrednika pozdraviti ali mislim e, da ne možemo sada reći da ćemo napraviti velike promjene. Možemo jedno reći da ćemo e, drugačije neke stvari možda protumačiti. Želimo da se na razini država članica i na razini korisnika situacija pojednostavi, a isto tako moramo se pozabaviti pitanjem koštunjevog voća što ste vi i e, vaš kolega govorili, a mislim da Špansko ministarstvo poljoprivrede misli na isti način. Govorilo se i o pitanjima cijena i ruskoj zabrani uvoza. Rekao sam da sam produžio mjere vezane za voće i povrće do kraja lipnja, tada ćemo moći ponovno revidirati situaciju i vidjeti kakva je situacija, ali to mora biti povezano s ruskim zabranom uvoza a mislim da ste vi govorili općenito o cijenama na tržištu. Ja zaista radim što god e, više mogu da otvorimo nova tržišta. Izvojit ćemo više sredstava za promicanje u sljedećih nekoliko godina. Nemam e, namjeru da trenutno interveniram na tržište e, sirovina i prehrambenih proizvoda morate neke stvari riješiti i u vašoj zemlji, ali e, možda biste nam mogli dati dio podataka o tome, e, možda je to problem za Europsku komisiju, možda za e, Španjolsku, a vidjet ćemo ako nam date više podataka da li vi nešto možemo pomoći. nekoliko je zastupnika spomenulo observatori za tržište mlijekom. E, mislim da je vrlo važno da na vrijeme dajemo podatke iz tog observatorija. E, posljednji puta kad sam bio među vama, rekao sam da proučavam kakva je uloga observatorije za tržište mlijeka. Mislim da ćemo vrlo skoro moći donijeti zaključke o tome kako taj observatorij možemo ojačati kako mu e, možemo dati bolju ulogu, kako bismo dobili podatke na vrijeme, dakle ranije i kako bi to bilo indikativno za proizvođače iz mliječne industrije. Jasno nam je da trebamo brzi odgovor na podatke i to je cilj observatorija. A budemo li to mogli primijeniti i na e, druge E, proizvode i sirovine također će biti dobro, recimo za šećer, e, gdje će se e, uknuti sustav kota 2017. godine. Ja ću se i dalje baviti pitanjima koje su menuo gospodin Agnju i gospodin Nicholson i moramo vidjeti na koji način ćemo imati instrumente i moramo ih moći revidirati, iako sada neću to pitanje otvoriti. Što se tiče zemlje porijekla, e, nedavno su usvojena izvješća koja još nisu stupila na snagu, međutim, e, kasni se samo zbog toga što je e, tematika vrlo kompleksna. Potrebno je da se istovremeno usvoje E, neka izvješća. Dobrovoljno etiketiranje je također nešto što je važno. Na taj način e, kupci mogu e, sami odlučiti na osnovu tih informacija koje će proizvode kupovati. Svakako moramo razmotriti treba li se uvesti obvezno etiketiranje. Možda to ne bi bilo najbolje, mislim da prvo trebamo vidjeti kakva je situacija s dobrovoljnim etiketiranjem i mislim da je tu ipak došlo do napretka i kasnije ćemo vidjeti. Što se tiče uloge poljoprivrede u kontekstu migracija i političke sigurnosti, zaista u potpunosti podržavam što je rečeno na tu temu. E, zaista bavimo se pitanjem na koje transfer tehnologije e, u Europskoj uniji se može primijeniti u Africi, da vidimo e, kako možemo primijeniti ta znanja u pojedinim državama kako bi oni mogli sami uzgajati proizvode i na taj bi se način smanjio pritisak na emigraciju i to nije jedino e, bitno u poljoprivredi, ali bitno je e, kao dio šireg e, plana. Sigurnost hrane je vrlo važna. Ja sam s visokom povjerenicom Mogherini, visokom predstavnicom Mogherini govorio o upravo tome kako se može poljoprivredna politika i pitanje hrane povezati s migracijskom politikom. Što se tiče baltičkih e, zemalja, nisam vidio dokument iz Latvije, ali sasvim sigurno pregledat ću ga sada kada znam da postoji. Moramo vidjeti kako se sve može primijeniti. Radi se o vrlo važnoj temi. Ne želim nikako umanjiti njezinu važnost. To je jako bitno za baltičke zemlje. Naročito je važno pitanje tijena mlijeka, a e, cijena koju ste vi danas spomenuli zabrinjavajuće je niska e, e, cijena. Moramo vidjeti što nam latvijski prijedlog može omogućiti. Gospodin Rebega iz Rumunjske je govorio da bi se program ruralnog razvoja trebao produžiti za šest mjeseci. Nisam u mogućnosti složiti se s tim. Opća uprava za regionalni razvoj i neki drugi odjeli u komisiji ne smatraju da je to sada prikladno. Međutim, pokušavamo pomoći državama članicama da e, i bolje apsorbiraju e, planove, odnosno financiranje e, iz perioda 2013 do 2017. Dakle, drago mi je da mogu reći ovom odboru da mi odgovaramo na potrebe Rumunjske i Bugarske kao i Grčke e, za pitanje apsorpcije. E, nadam se da ćete provesti vaš e, najnoviji plan i na taj način povući nova sredstva. Što se tiče vašeg programa, mislim da ste govorili ste onih 25%, a nešto posebno pokušavam napraviti za mlade poljoprivrednike i e, nadaju se da će dobiti e, bolje uvjete za dugoročne zajmove u okviru programa IEP koji mora biti i dio e, programa za ruralni razvoj. Dakle, moramo uključiti tu i cilj da imamo zajemčeni financijski instrument E, kako e, bi e, smo mogli pomoći. Gospodin Hute govorio o temama koje nisu u mojoj nadležnosti, ali povjerenik Andriju Kajtis je govorio o uzgoju životinja. Europski parlament načinio je prijedlog, odnosno komisija je načinila prijedlog o zootehnici 2014. godine, a e, kolega Andriju Kajtis e, treba napraviti pojašnjenja. E, brine ga otpornost na mikrobe, budući da postoji strategija komisije koja se usmjerava na strategiju i koja je objavljena za period do 2011. 2015. godine, moram reći da postoji i procjena i e, da će imati sada stratešku e, akcijski plan. Što se tiče dobrobiti životinja, Europska unija ima e, vjerojatno najbolje norme za zaštitu dobrobiti životinja u svijetu i e, mi omogućujemo također državama članicama da primjenjuju te mjere. Prioritete o usklađenoj provedbi tih mjera e, su u nadležnosti država članica. Predsjedavajući, evo sada ću zaključiti tako što ću spomenuti još nekoliko kratkih mjera, dakle udaljena, odnosno planinska područja, to je nešto za države članice ruske sankcije. Mislim da smo mi u svakom trenutku tražili da ruske vlasti e, privedemo razumu. Želimo da oni izađu iz Ukrajine, da poštuju teritorijalni integritet Ukrajine. I to je samo sve ovo što radimo u poljoprivredi je to cjelovit pritisak, ali e, šteta je što se odmah završila poljoprivredom, ali to je tako. Nadam se da će e, visoka predstavnica Mogherini uspjeti e, urazumiti Rusiju. Hvala svim zastupnicima što su me saslušati, hvala na suradnji i e, radujem se ćemo u budućnosti surađivati. Ako nisam neke stvari izravno spomenuo, pokušat ćemo vam kasnije dostaviti odgovore. Hvala.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 E, vi ste također zaduženi i za područje konkurentnosti, e, a e, i vaš kolega će biti prisutan na tom sastanku kako bismo mogli zajedno razgovarati o tome u ponedjeljak u Strasburu. Molim vas da to pribilježite negdje u vaš raspored i tu će biti također i kolega koji je zadužen za sektor mlijeka. Hvala vam još jednom, gospodine povjereniče. Ova rasprava je bila zaista korisna i bogata i e, vidim da se slažete sa preporukama koordinatora. Hvala vam na tome, e, hvala i prevoditeljima. Hvala jer smo zahvaljujući njima mogli razgovarati do kraja sa povjerenikom Hoganom. Hvala vam svima i doviđenja.